Good afternoon. <laughs> Dobar dan, dragi kolege. I zaista puno vam hvala što ste došli na ovaj sastanak. Naravno, znate da je je prva točka dnevnog reda, obično usvajanje dnevnog reda pa priopćenja predsjednika. A prvi prava točka dnevnog reda danas poslije podne je rasprava o prioritetima odbora LIBE i e, nema boljeg načina da razgovaramo o prioritetima odbora Libe kad jedva da ima ikoga tko je došao na ovaj sastanak sastanak na kojem ćemo raspravljati o našim prioritetima. Međutim, započnimo s dnevnim redom promjena u prijedlogu dnevnog reda. Zahtjev kolegice Tanje Fajon to je glasanje u ponedeljak, zapravo da smo dodali na glasanje, glasanje o viznom režimu s Kosovom za slučaj da nema prigovora. Gospođo Intervelt, izvolite. Nemam prigovora na izmjenu e, dnevnog reda, međutim e, zbunjuje me malo ova prva točka dnevnog reda za koju ste predvidjeli ni manje ni više nego li dva sata. Tu su prioriteti odbora Libe i to sukladno odluci koordinatora od 11. srpnja 2019. godine. Ja sam naime bila na tom sastanku, ali sam odluke koordinatora sasvim drugačije shvatila ne znam kakva će biti ovo rasprava, kakve vrste, niti koji će biti njezini zaključci. Svi imamo prioriteti naših klubova, bit ćemo na saslušanjima s povjerenicima koji će nam predložiti e, njihove teme rada i možda tek nakon toga možemo vidjeti koje prioritete. Ukratko, ne vidim zašto je ova točka na dnevnom redu. Pa dobro razumijem vas, ali bili smo svi tamo i na toj odluci koordinatora se govorilo o tome, barem da pokušamo predvidjeti kako će to izgledati u odnosima s kandidatima za mjesta povjerenika. E, moramo negdje moći razgovarati na e, našem sastanku. Izvolite, gospođo Cipel. Hvala lijepa iako razumijem i jasno mi je da u određenoj mjeri moramo raspravljati o prioritetima, ali upravo smo u fazi pripreme saslušanja povjerenika. Mislim da svi klubovi to rade. S druge strane pak, kad gledam oko sebe u ovoj dvorani, pitam se hoćemo li Ustanovite koji su prioriteti odbora Libe, pa nama čak niti naših koordinatora. Evo, pozdravljam gospodin Lolenac, on je jedan od koordinatora. Hvala, dakle. Pitam se zapravo zašto je tako mali interes za ovu temu dnevnog reda i možemo li išta iz toga izvući ako ništa zbog tako malenog broja prisutni. Gospođa Renke. Hvala. Osobno mislim da nema nikakvih problema da otvorimo tu raspravu. Međutim, pitanje je što da radimo s rezultatom te rasprave. Vjerojatno će biti e, nekih e, tema, rasprave o temama koje ljudi žele da budu prioriteti, ali poslije će se to morati proslijediti koordinatorima koji će odlučiti o tome. Dakle, što ćete napraviti s rezultatima današnje rasprave i što će onda odlučiti koordinatori? Pa mogu se samo složiti s vama, ironično sam počeo ovaj sastanak. Obvezni smo staviti točke na dnevni red danas je utorak poslije podne. Nije ovo petak navečer, ovo je redovni sastanak odbora Libe. Očekuje se da će zastupnici na sastanke dolaziti. Ali evo, vidim da nas je jako, jako malo. E, možda možemo jednostavno e, reći i zamijeniti možda činjenicu da rasprava o prioritetima zapravo bude veza sa saslušanjima. A mm, ne znam, možda ćemo neke stvari prebaciti za sutra. Bitno je razgovarati o tome kako će se organizirati saslušanja povjerenika. E, možda se o tome može raspravljati na sastanku koordinatora koji će se održati sutra. Pa to ima smisla. Po pitanju samih saslušanja povjerenika mi smo već u pisanim pitanjima za povjerenike razradili naše prioritete u određenom smislu a isto tako ne moramo neke stvari ovdje odlučiti kao što su recimo politički prioriteti. Drugim riječima ne znam o čemu ćemo sada raspravljati i odlučivati. Možda bismo bolje mogli iskoristiti ovo vrijeme. Dobro. E, nismo još E, došli do trenutka kada raspravljamo ima li to smisla ili nema. Ja sam još uvijek u priopćenjima predsjednika. Ovo je dakle rasprava, e, redovna sjednica odbora Libe koja eto jest na našem dnevnom redu utorak poslije podne pa eto Gospodin Lenard, mm, nešto želi reći prije nego što završim s priječenjima predsjednika. E, ne mogu reći pa što sam skočio, ali... E, vidim da ste izrazili zabrinutost zbog toga da mnogi kolege nisu u ovoj dvorani. Ali dobili smo potporu da raspravljamo o ovome zato što na našem odboru ima velik broj novih članova i zato bi bilo dobro da na početku saziva u jednom času dođe do razmjene mišljenja da svi lijepo raspravljamo o prioritetima za sljedećih nekoliko godina. Saslušanje povjerenika e, je jedan od trenutaka gdje će se to napraviti, ali neće svi tada moći postaviti pitanja. Pa je prema tome izvrsna prilika da se svi jave koji žele pridonijeti toj raspravi e, ovdje e, na sastanku odbora. I možda bismo se trebalo usmjeriti na kvalitetu onoga što će se reći, a ne na količinu ljudi koji će sudjelovati u raspravi. Hvala, vidim da ste e, vi zapravo dosta u skladu s ovim što je rekla kolegica Cipel i socijaliste i demokrata, pa možda možemo raspravljati. Ali ako mi dopustite, ja bih sada završio s priječenjima predsjednika, jer mi niste dali vremena da ih dovršim. Dakle, e, koji jezici su na našem sastanku na koje se prevode sve osim irskog. Zatim elektronska kartica jeste li je ponijeli jer ćemo danas glasati u 18 sati. Dakle, glasanje u 18 sati, pa e, do onda trebate doći s elektronskim karticama. a, naravno i uobičajena točka dnevnog reda, podržavanje, odnosno usvajanje onoga što su donijeli koordinatori. Gospodin Lenard je izvjestitelj za e, uvjetima za pristupanje drugim e, informacijskim sustavima u Europi o ECRIS-u i o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o pristupanjima drugim informacijskim sustavima u svrhu etijaca. Dakle, to će rati kolega Lenarc. Jadviga Višnjevska je imenovana izvjestiteljicom o e, protokolu između Europske unije, Švicarska i Lichtensteina. vezano za mehanizme i kriterije za ispitivanje e, e, uvjeta za azil i isto tako vezano za pristup Eurodaku, a i o zaključivanju protokola između Europske unije, Islanda i Kraljevine Norveške u e, istu svrhu, dakle pristup bazi podataka Eurodak. Imenovana je izvjestiteljica Marina Kaljuran o sporazumu između Europske unije i Meksika u svrhu E, transfera e, vezano za e, imena putnika PNR, dakle, a kolegica Katerina Kinići, izvjestiteljica je za Europski fond za razvoj i kohezijski fond, dok je, dok je njezino drugo izvješće je ono koje se odnosi za Europski socijalni fond. A sad nešto o delegiranim i provedbenim aktima. Prijedlog odluke o provedbi e, financijskih akcija vezanih za fond, dakle, za azil i migracije i to 2019. godina. 18. rujna Europski parlament primio je prijedlog odluke Europske komisije kojim se provodi e, odluka vezane za fond za azil i migracije. Članovi odbora LIBE dobili su informacije o tome putem našeg mjesečnika i rokovi su određeni za slučaj da neki od članova odbora ima prigovora, molim da prije 2. listopada upodne podne e, obavijesti o tome tajništvo odbora Libe. Ovim sam završio priopćenja i sada otvaram raspravu. Naime, namjera je bila da smo u srpnju započeli e, naš parlamentarni saziv. Imali smo razmjenu mišljenja sa povjerenicima koji su na odlasku, čiji se dakle mandat završava. Dakle, to su povjerenici Junkerove komisije e, koje e, rade na području e, nadležnosti našeg odbora. Čuli smo također sve izvršne ravnatelje i direktore agencija s područja pravosuđa, i e, sigurnosti. 11. srpnja smo odlučili na sastanku koordinatora da ćemo održati razmjenu gledišta za sve članove odbora u kojem ćemo odrediti koji su prioriteti našeg novog saziva. Kroz nekoliko dana održat će se saslušanje povjerenika koji su imenovani da budu u komisiji van der Leyen. I time ćemo se baviti e, velikim dijelom vremena. Postoje neki dosjeji koji su već tu i njih ćemo ponovno pokrenuti i to e, danas prilikom e, glasanja. I, dakle, imamo sada vremena da jednostavno, slobodno govorimo, razmjenjujemo mišljenja o e, onome što su koordinatori odlučili. A sutra u podne ćemo znati na sastanku koordinatora što će se odlučiti. Sada možemo dakle čuti mišljenja i čućemo što vi, vi želite. Najprije koordinator i to gospodin Lenarc. Hvala lijepa. Osobno smatram da je najvažnije onome što smo ranije čuli, a to je e, reforma zajedničkog sustava azila Europske unije. E, povjerenik i e, potpredsjednik nove komisije su u pismu koje su dobili od buduće predsjednice komisije e, saznali da ćemo imati novi pakt. To mislim da jest nužno, međutim ne smijemo zanemariti do sada određen posao. Pritom ponaosob mislim na Eurodak – tu poboljšavamo uzimanje otisaka prstiju tražitelja azila i to je dakle vezano i za Dublin i za IPR i to trebamo nastaviti. Sam e, migracijski sustav nema sada učinkovitu politiku povratka. I teško je naći se u situaciji kada se 50% ljudi koji su tamo smatra da nemaju pravo na međunarodnu zaštitu. Oni ostaju dakle u Europskoj uniji i teško je da javnost to prihvati, a istovremeno neki izbjeglice imaju i kakve stvarne potrebe. Moramo vidjeti E, što e, raditi s ljudima koji ostaju iako ne mogu uživati međunarodnu zaštitu. Dakle, trebamo zahtijevati bolju suradnju s trećim zemljama, zemljama porijekla ili zemljama tranzita. To je ključan moment. Europska unija na tome mora raditi u sljedećih pet godina i to na način gdje E, svaki nacionalni ministar vanjskih poslova, unutarnjih poslova i tako dalje e, ide pred svaku zemlju javnost vlastitim idejama, već da imamo nešto što će podržati svi nacionalni ministri, kako oni zadrženi za vanjske poslove, tako oni zadrženi za azil što se tiče sigurnosti, oprostite koliko vremena imam na raspolaganju? E, dvije minute. Oprostite. Hoće li svatko od nas imati po dvije minute? A sad smo se samo zagrijavali. Dakle, onda samo vrlo kratko po pitanjima sigurnosti. U prošlom smo sazivu jako puno radili i stvarno se radi o pitanjima provedbe. Pogledajmo pitanje interoperabilnosti, ETIAS-a, registra putnika i tako dalje. Mi kao Europski parlament e, moramo nadzirati kako se to provodi, kako ne bismo samo stvarali stvari koje će ostati mrtvo slovo na papiru. Hvala, gospodine Lenart. E, vrijeme bi bilo e, dakle, za druge koordinate. Sad gospođa Cipel. Hvala, drago mi je da je došlo sve više ljudi u našu dvoranu. Ušli su čak i koordinatori, pa će to biti jako korisno. Nadam se da neću se predugo zagrijavati. Jedna opća primjedba. Puno govorimo o umjetnoj inteligenciji, ali digitalizacija već pokriva Dakle, sva područja našeg života, od poljoprivrede e, pa sve do kaznenog zakona i civilnog društva. Moramo dakle vidjeti kako to utječe na ponašanja pojedinaca. E, koliko je jednostavno kupiti kartu, toliko je jednostavno i e, širiti govor mržnje. Dakle, moramo se na ovom odboru baviti pitanjima temeljnih prava i sloboda. Isto tako moramo se pitati kako iskoristiti šanse u digitalnom svijetu, a da pri tome imamo i slobode i prava i kako da svi imaju povjerenja u slova složena razvoj tehnologije. To će biti izazov za godine koje su pred nama. Na odboru Libe govorimo o sigurnosti, govorimo o kaznenom zakon, pravu, ali moramo se također i kako uzmjeriti na pitanja provedbe. Posljednjih godina govorili smo o kaznenom pravu, pravu o borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala, ali mnogo toga još uvijek nije pretočeno u, u praksu. Kako da donesemo u odluku da nešto manjka, da postoji pravna rupa, ako ono što postoji se još ne provodi. Treba dakle provjeriti provedbu i moramo tražiti od komisije ako neke države članice se ne bave provedbom da to i učine. U protivnom nema ni smisla donositi nove zakone. I za kraju nešto o migracijama. Ovih se dana održao sastanak na Malti. Rezultat tog sastanka na Malti će možda biti početak napretka koji smo napravili i vidjet ćemo jesmo li preuzeli nove odgovornosti vezane za migracije ili smo pak sada u fazi kada ćemo razvodniti prethodno donesene odluke. Dakle, to ćemo morati pogledati. I ljudi e, traže, a, ako žele tražiti e, azil u Europskoj uniji, oni moraju ilegalno ući u Europsku uniju u velikom broju slučajeva jer vizu neće dobiti, a bježe od torture i e, sličnih e, stvari. Osim toga, ima jako, jako puno pravila i e, što se tiče zapošljavanja, a isto tako i migracije. Hvala, gospođe Intervelt. Hvala vam lijepo. Kao što sam rekla prethodno kad smo razgovarali o dnevnom redu, ova rasprava ide pomalo u najrazličitijim smjerovima i mnogo toga bih mogla reći. Kolege Lenards i Simple e, kratko su spomenuli provedbu kao nešto na što se trebamo usredotočiti. E, to bih htjela poduprijeti, ali važna je ne samo provedba u smislu preuzimanja zakonodavstva Europske unije u nacionalno zakonodavstvo, već je riječ i o provedbi onog zakonodavstva koje imamo, dakle u provedbi u stvarnost. Znam da postoji veliki jaz između pritiska e, koje e, države članice stavljaju na Europski parlament da se donese određeno zakonodavstvo, a s druge strane nema nikakve hitnoće kada je riječ o provedbi tog istog zakonodavstva, odnosno o primjeni e, sudske prakse, dakle jednostavno kada je riječ o provedbi odluka Europskog suda. Važno je također da prije nego što donosimo novo zakonodavstvo, a osobito u području sigurnosti i borbe protiv terorizma, da napravimo analizu i ocjenu onoga što već imamo. Imamo već mnoštvo zakonodavnih inicijativa, a uopće nismo procijenili učinkovitost i troškove koje koje izaziva to zakonodavstvo. Je li potrebno nešto mijenjati, dopunjavati ili e, u potpunosti e, isključiti. Dakle, azil je veliki problem ali važno je da imamo legalne puteve e, za e, mobilnost odnosno za migraciju kada je riječ o zakonitim radnicima. Također važno je ojačati e, razmjenu podataka kao i međusobnu suradnju policijskih službi i ostalih službi za provedbu zakonodavstva. Vladavina prava također je iznimno važna. Danas smo vidjeli jedan dobar primjer koliko je to važno kad e, su pravosudna tijela neovisna. Tada sustav dobro funkcionira. I u konačnici moramo malo razmotriti i vanjske odnose, dakle kad govorimo o temama vezanim uz sigurnost i slobodu, važno je to razmotriti u sa gledišta vanjskih odnosa, naših e, prekoatlantskih vanjskih odnosa i odnosa sa susjedstvom i treba voditi računa o tome kad donosimo svoje odluke. Mi nekako ovdje u parlamentu naporno radimo, svi izvršavamo svoje zadaće, a onda sve to nestane negdje u crnoj rupi vijeća i ostane tamo. Recimo neke stvari poput uredbe o transparentnosti direktive, e, dakle borbe, e, direktiva i propisa vezanih uz azil i slično, te stvari stoje tamo po deset godina e, i umjesto da se usredotočimo na donošenje politika u vijeću i na provedbu tih politika, mi se usredotočavamo na donošenje novog zakonodavstva. Gospođo Retke, izvolite. Hvala vam lijepa, mnogo toga važnog već je rečeno. Doista mislim da je ovaj odbor odbor koji predvodi veliku raspravu o ovom zakonodavstvu. Toliko je mnogo kontroverznih pitanja u ovom širokom portfelju kojim se bavimo i s kojima ćemo se morati pozabaviti. U proteklim godinama vidjeli smo da um, parlament često gura odluke, a onda ih blokira vijeće. E, no, pitanja kojima se mi bavimo su važna i moramo tu iznjedriti neka rješenja jer građani to od nas traže. E, nastojala sam malo strukturirati naša razmišljanja, razmišljanja našega kluba vezano uz ono što bismo htjeli da se e, radi na ovome odboru. Kao prvo, borba za demokraciju i vladavinu prava u Europi nije recamo o mehanizmu vezanom uz vladavinu prava koji će dakako biti ključan, on će trebati analizirati situaciju u pogledu vladavine prava i odrediti u kojim situacijama trebamo djelovati, ali trebamo popratiti što se događa kada je riječ o primjeni članka sedmog. Dakle, trebamo gurati stvari kao što su provedba Istanbulske konvencije, zatim direktiva o borbi protiv E, rodnog nasilja, nasilja utemeljenog na spolu. To je također nešto čim se ovaj parlament bavi. Dakle, doista postoje stotine tisuća aktivista u građanskom društvu diljem Europe koji gledaju što mi radimo i računaju s nama kada je riječ o obrani njihovih prava. Zatim druga široka tema je pitanje azila. Kolege su iznimno frustrirani kada je riječ o paketu za azil. Mislim da smo odradili u prošlom mandatu mnogo toga kako bismo postigli kompromis među različitim klubovima i ne smijemo sada dopustiti da to sve e, ostane u nekoj ladici u vijeću. Moramo doista gurati e, ovu temu. Zatim e, pojedine misije misije vezane uz spašavanje e, migranata, a također i posljednja stvar koja je iznimno važna, vanjska e, aspekt migracija. Dakle, iznimno je važno da pitanja vezana uz e, azil ne ugrožavaju naša prava nadzora kao parlamenta. I na kraju borba za sigurnost, a da pritome ne izgubimo svoje slobode i građanska prava. Želim spomenuti i pitanje zadržavanja podataka. E, važno je da se e, prate i poštuju veoma jasna pravila Europskog suda. I na kraju kada je riječ o saslušanjima povjerenika. Mnogo se je govorilo o nazivima samih radnih mjesta Mm, povjerenika. Mislim da se doista moramo pobrinuti e, da ono čemu se mi, čime se mi bavimo, dakle e, same teme da se one nametnu u saslušanjima e, s povjerenicima, dakle da se rasprava ne vodi o njihovim nazivima, nego da doista saznamo što namjeravaju raditi kada je riječ o njihovu zakonodavnu radu. Hvala. E, gospodin Tardino nije ovdje, zar ne? E, uvaženi kolega, izvolite. Zahvaljujem. Kao i uvijek govorit ću materinjem jezikom. Kada je riječ o oblikovanju politika, moramo uvijek razmotriti okoliš u kojem radimo kao zastupnici u parlamentu. UN kaže da će u ovome stoljeću stanovništvo Afrike narasti sa jedne milijarde na četiri milijarde ljudi. Više od polovice Afrikanaca koji su mlađi od 25 godina žele otići iz Afrike, a znamo kamo idu. Idu u Europu. To je dvostruka drama jer s jedne strane oni koji naporno rade nova, novi srednji stalež odlazi iz Afrike i na taj način onemogućuje e, gospodarski rast i razvoj u e, dijelovima Afrike, a istodobno to predstavlja veliki pritisak na Europu gdje e, vidimo sve veću radikalizaciju umjesto kulturnog obogaćenja i vidimo da umjesto integracije imamo sve veću diskriminaciju naciju Pa se postavlja pitanje tko ima koristi od svega toga i koji se problem ikada u životu riješio time što su e, se otvorila sva vrata. Naravno, postavlja se tu pitanje sigurnosti. Mi ne želimo postati manjina na vlastitom kontinentu. Masovne migracije moraju se zaustaviti i to mora biti naš prvi prioritet. Ne zato što želimo biti grubi prema migrantima, već zato što volimo i vlastite narode. Hvala vam lijepo. ECR, e, zastupnik Prokačini, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Priznajem, nemam još uvijek dovoljnog iskustva u parlamentu e, da bih dao konkretne i korisne naputke o tome kako da što bolje radimo, a to se vidlo i na sastanku e, koordinatora ja e, se ovdje predajem onima koji imaju veće iskustvo. Što se tiče e, naših e, prioriteta i toga da mi se izrazimo, moram reći da je naš odbor sasvim sigurno onaj gdje su najvidljivije i najveće političke razlike, zato što govori o temi migracija koja je sasvim sigurno tema koja je najviše vruća tema ovog doba. Fenomen migracija je nešto čime trebamo upravljati, a ne trpjeti ga. Boriti se protiv ilegalnih imigracija je bitno kako bi smo branili legalne zakonske migracije jer to je potrebno Europi kao i svim nacijama. Boriti se protiv nezakonitih migracija je pomoći onima koji zaista bježe od ratova i progona, a e, na taj način e, ćemo nešto učiniti kako ih ne bismo prepustili vlastitoj sudbini. Sasvim sigurno trebamo imati drugačiji sustav azila koji će biti predvidiv. Povrat nezakonitih, e, portak nezakonitih migranata kućama je također tu, ali moramo to sve napraviti kroz jedan drugačiji pristup. To ne znači da ima dobrih i loših. Jednostavno, to znači da imaju neki koji drugačije razmišljaju, ali konačna, u konačnici to može biti eh, jednako za sve. Znate da je među našim prioritetima da se promijeni europski uhidbeni nalog i isto tako moramo se boriti protiv pasivnog radikalizma jer to prolazi ne samo kroz pitanja sigurnosti, već i kroz pitanja europske kulture. A isto tako važno je da trebamo podržati prijedlog kolege Lenarca a to znači da ojačamo europske baze podataka, drugim riječima Eurodaka. Na ovom odboru dakle možemo imati različita mišljenja, ali u konačnici to je sve isto. Hvala lijepa, želim se ispričati što sam zakasnila, ali doista su bili opravdani razlozi. Što se tiče prioriteta našeg odbora koji na neki način želimo staviti u prvi plan svakako jesu teme azila i migracije. Ono što još uvijek e, nemamo i zapravo o čemu moramo ozbiljno povesti razgovore jeste pitanje kako zakonitu migraciju možemo pospješiti, koje su to mjere koje možemo primijeniti, koji sustavi koje možemo upotrijebiti i kako možemo doći do nebirokratske pomoći. I čitav sklop pitanja azila, ako krenemo pretpostavke da su neke države članice kazale da su se sporazumili kako će e, biti samo uključeni u traganju i spašavanju, e, tako što će surađivati sa trećim e, državama, dakle dobiti informacije od Libije gdje koje plovilo se nalazi i isto tako da ako možemo krenuti od pretpostavke da na otvorenom moru zapravo u kratkom postupku možemo sagledati postoji li uopće ikakva šansa da se dodijeli azil ili ne i da se na licu mjesta donose odluke, mislim da je to potpuno krivi put. Ne možemo nastaviti tim putem. Treba nam put koji e, će biti u skladu sa dublinskim postupkom i uredbom iz Dublina i postupak koji će na neki način, a i prijedlog postoji iz ovog doma, jedan dobar prijedlog i postavljam pitanje zbog čega taj prijedlog nismo dobili natrag iz vijeća i zbog čega nije raspravljen na vijeću. Mislim da moraju svi sudjelovati, sve države članice, e, jer pravo na azil je individualno pravo koje moramo omogućiti. E, masovno nadziranje građana, to je sljedeća tema kojoj želim prozboriti. Smatramo da je to jedan rastući problem u Europi, a isto tako kad je riječ o zaštiti podataka koje se tiču osobnih podataka, e, čini nam se da je to izuzetno važna, e, važna tema. Svakako možemo obuhvatiti i sve one slučajeve kada možemo uočiti e, isto tako tendencije da se tome ne posvećuje osobita pažnja. Hvala vam lijepo za sada. We've covered the ground for the... Hvala vam lijepo. Evo, rekli smo sve koordinatorima, to je sve zapravo bilo pripremljeno i tijekom prethodnih rasprava na prethodnim sastancima. Koordinatori će se sastati sutra, ali sada imamo i prostora za raspravu, to jest upravo bila ideja ove točke dnevnog reda da omogućimo zastupnicima da se jave za riječ. Evo vidimo da nas je i sve više i više. Sad imamo čitav čitav niz zastupnika članova našeg odbora. Drago mi je zbog toga. Gospođa snapner izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Na prvom mjestu želim istaknuti da rasprava o dakle ključnim prioritetima odbora smatram jako važnom. S jedne strane to pokazuje da želimo ići demokratskim putem, a s druge strane koje su to prioriteti i što odbora. Sam odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje plosu pokriva široku tematiku, a isto tako jako važne teme o kojima raspravljamo važne su utoliko što su e, važne za suživot građana i imaju neposredan utjecaj na građane. Bavimo se velikim, e, sveobuhvatnim temama kao što je to sigurnost. Bez sigurnosti ne možemo imati ni slobodu. Vrlo zorno se to može vidjeti o e, graničnim kontrolama a na unutarnjim granicama naravno da tu ne bismo trebali imati bilo kakve granične kontrole. Želimo slobodan tok roba, usluga, a isto tako i slobodno putovanje naših građana. Međutim, pretpostavka tomu je učinkovita zaštita vanjskih granica, prije svega nakon migracijske krize od 2015. i 16. godine. Vidjeli smo da zaštita vanjskih granica je zapravo jedan bitan element u rješavanju ovog kompleksa pitanja. Stoga treba staviti naglasak na to jer građani očekuju od nas da konačno damo odgovor na ovo veliko pitanje. Mi podupiremo dakle Ursula von der Leyen i njene prioritete koja je zapravo stavila naglasak na eh, Frontex koji mora dobiti svoj snažni mandat 10 tisuća pripadnika do 2024. godine, a isto tako zatvaranjem onih nedostataka kad je riječ o povratku sastanak na vrhu Malti nas vraćaju e, na kvote i na prisilno raspodjele. Znamo da nas to nije dovelo daleko, a isto tako neće zaustaviti krijumčare, već e, suprotno od toga to će poticati i dalje e, sve one koji su motivirani za bjegom. Još dvije tematske cjeline, a to je s jedne strane zaštita podataka i kibernetička sigurnost. Znamo da sigurnost e, i zapravo nisu e, dio science fiction tehnologija i već je to došlo u našu svakodnevnu stvarnost. Moramo se osigurati da kroz bolju suradnju, e, kritičnu infrastrukturu bolje zaštitimo i bolje učinimo otpornijom. Još nešto što je važno i za ovaj odbor za graničke slobode i pravosuđe i unutarnje poslove jeste da i demokracija, ljudska prava i vladavinu prava stavimo apsolutni naglasak. Moramo odustati od e, bilo kakvih drugih načela. Možemo biti ponosni na načelo e, dakle, pravne države, a isto tako moramo ovo pravo e, štititi i prema vani, prema unutra. A sada dolazim na pitanje terorizma. Terorizam upravo pokušava ova načela na kojima je izgrađena Europe e, srušiti. Tu je potrebno da surađujemo e, isto tako i kao svojevrsno stjecište svih informacija Europol koje će biti e, financijski dobro opskrbljena, a isto tako želimo sve ono što želimo zajamčiti jest sloboda i građanska sloboda kao takva. Hvala gospođo Statler. Spurek, your turn. Hvala lijepo. Gospođa Purek, molim vas da se ograničite na dvije minute. E, to vrijedi i za sve ostalo. Hvala vam lijepo. Mislim da bi se odbor Libe trebao više usredotočiti na temeljna prava kao svoje prioritetno pitanje. Na kraju krajeva postoji i čitav zakonodavni okvir o kojem često govorimo. Također, e, temeljna prava e, dio su cjelokupnog našeg zakonodavstva u području području slobode i e, pravde i e, predstavlja temelj e, naših građanskih sloboda kao bivša poljska pravobraniteljica osobito sam zainteresirana za ovu temu. Stoga bih predložila da se osobito usredotočimo na prava osoba s invaliditetom zatim na e, nasilje koje se temelji na spolu, na nasilje protiv izbjeglica i migranata. To su skupine ljudi koje su osobito izložene diskriminaciji, a posebno u slučajevima u kojima sudovi nisu u potpunosti neovisni, u kojima ne postoji odgovarajuća podjela vlasti. E, također povezivanje sredstava iz fondova Europske unije sa situacijom vezanom uz temeljen ljudska prava u tim zemljama čini se nužnim jer u zemljama s populističkim e, snagama na vlasti čini se da su financijske kazne jedine koje e, funkcioniraju. Međutim, naravno te financijske kazne ne smiju kažnjavati obične ljude jer oni nisu počinitelji. Hvala vam. Gospođa Ansalani, izvolite. Hvala lijepo, govorit ću švedskim jezikom, evo kako biste se svi malo razveselili. Hvala vam. Hvala predsjedatelju. Nekoliko važnih stvari u našim politikama već je spomenuto, ja ih svakako podupirem. A tema koja je meni osobito važna je borba protiv svih oblika rasizma. U demokratskom društvu ne možemo svoje društvo nazivati demokratskim ako građani dobivaju različiti tretman ovisno o boji svoje kože i što je tamnija njihova koža, to im se teške, teže zaposliti zaposliti, to im je teže osigurati da imaju sredstva za život. Tu govorim o islamofobiji, ksenofobiji, afrofobiji, dakle to su sve teme koje trebaju biti prioritetne teme našega odbora. Hvala vam lijepo, gospođo Stik. Hvala vam. Kao što su mnogi već rekli i mi se radujemo novom paktu tu e, vezanom uz azil. E, gospođa van der Leyen to je već spomenula. Mi osjećamo veliku frustraciju zato što države članice se ne mogu suglasiti oko sadržaja tog paketa. Mi kao odbor LIBE trebali bismo doista pritisnuti komisiju da izvrši svoju zakonodavnu obvezu, a to je da najprije naprave analizu učinaka trenutačnog zakonodavstva vezanog uz azil. Dakle, čekamo ta izvišća i mi kao odbor LIBE doista bismo trebali podsjetiti komisiju na njihovu obvezu. Tek tada ćemo moći donositi nove politike utemeljene na određenim dokazima. Čini se da se države članice teško mogu usuglasiti vezano uz unutarnju dimenziju tog paketa, ali se mnogo bolje slažu kada je riječ o vanjskoj dimenziji tog paketa, to je suradnja sa trećim zemljama kako bi se spriječio dolazak migranata u Europu, odnosno ponovni prihvat migranata koji su već došli u Europu. No, također sklapaju se sporazumi sa trećim zemljama o po povratku izbjeglica ili njihovu e, tran premještanju u treće zemlje poput Turske. To je velika odgovornost koju mi prebacujemo na treće zemlje jer to su ljudi koji zaslužuju međunarodnu e, zaštitu. Dakle, mi kao odbor Libe trebali bismo bolje analizirati takvu politiku. Nije tu riječ samo o solidarnosti na globalnoj razini, već je riječ i o temeljnim ljudskim pravima nemaju mnoge treće zemlje dobar sustav azila e, koji bi mogao osigurati trajnu zaštitu tim ljudima. E, neki e, neke od tih zemalja imaju sumnjivu reputaciju i u pogledu korupcije i vladavine prava. Dakle, moj, doista moramo razmotriti posljedice za izbjeglice i migrante e, koje proizlaze iz sporazuma koje komisija sklapa s trećim zemljama. Tu je i riječ o institucionalnoj ravnoteži jer nije baš e, uobičajeno da parlament o tome nema ništa za reći. Mi naravno odlučujemo o proračunima, ali odluka o proračunima donosi se na različitim odborima, pa je doista teško da utječe utječemo upravo na tu vanjsku dimenziju e, politike vezane uz migracije. Mislim da se time trebamo pozabaviti i da se trebamo osobito usredotočiti na zakonite migracije, na migracije radnika. To je nešto što nam je potrebno s obzirom na demografsku situaciju u Europi. Moramo donositi racionalnije politike vezane uz migraciju radne snage a to bi moglo onda olakšati i pritisak na dolazak migranata, pa bi od toga svi mogli imati koristi. Mikrofon za govornika, molimo vas. Štovane kolegice i kolege u Europskom parlamentu i Mogu istaknuti da smo protiv rasizma, a kada pogledamo kod sebe vidim da usprkos e, velikih nastojanja čini se da se stvari ne odvijaju u pravom smjeru. Mi se borimo protiv e, rasizma, a završavamo ipak e, u situaciji da većina našeg stanovništva se nađe u tom vrtlogu, a da to ne osjeća. Sigurno u nekim državama to jest problem, primjerice u Slovačkoj. Imali smo projekte koje financira Europska unija putem svojih fondova, a koji su bili upravo namijenjen za lokalnu razinu e, za pripadnike Roma. Ne znam kako je moguće da u 21. stoljeću e, dajemo sredstva e, mjestima na temelju boje kože i pripadnosti. Slovački pripadnici ne dobivaju novac a romska naselja dobivaju e, ova sredstva. Imamo isto tako i osobu u našoj vladi koja e, se bavi ovim romskim pitanjima koji dobivaju besplatno na korištenje stambeni prostor. Zamislite tako pristup za većinsko stanovništvo, kada bismo tako nešto imali, napadalo bi nas se. Postoje slučajevi kaznenih dijela koje su počinili pripadnici romske zajednice, a policija naprosto ovo ne želi istraživati jer ih se označava rasistima. Čitav niz primjera i sada se nalazimo u okolnostima kada i policija službeno najavljuje da je to zapravo dio romske kulture, da se e, ugrožavaju drugi građani Treba živjeti u takvoj zajednici, treba živjeti u takvom jednom malom mjestu. Pogledajte samo u slučaju da se napadne vaše dijete, ja sam protiv rasizma, potpuno je to jasno, ali jesam i za objektivan pristup. Europska unija e, podupere ovakav dvojbeni pristup i to postaje pomalo farsom. U konačnici dio stanovništva će zapravo biti nedodirljiva, a većinski dio stanovništva će biti izdajnici. Moramo se usredotočiti na boru protiv rasizma, ali na objektivan način, inače sve skupa neće dobro završiti. Dobro. Čitav niz e, javljanja, nakon što sam čuo i vas, e, dolazim iz Španjolske, iz e, zemlje u kojoj imamo milijun pripadnika romske zajednice. Oni su dobrodošli, oni nisu, ne ugrožavaju naš identitet, niti ugrožavaju na bilo koji način naš identitet. Senjor Sasale... Gospodine Sales, izvolite. Hvala. Hvala, gospodine predsjedniče. Ove zadnju napomenu koju ste dali, želim se tome samo prikloniti i želim istaknuti da kada govorimo o budućnosti kao takvoj, Svakako e, možemo utvrditi da zapravo životi prolazi dokle god mi kujemo te naše planove. Drugim riječima rečeno moramo svakako pokušati da iskoristimo mogućnost e, da e, reagiramo i na hitne slučajeve i moramo dovoljno brzo odreagirati. Nadam se da ćemo idućih nekoliko godina doći do digitalizacije svih kaznenih djela što znači da mm, ne možemo sve, mm, sve kaznena djela e, zapravo prognati u virtualni prostor. To su nova kaznena djela sa e, novim počiniteljima. Zbog toga je jako važno da i tu stvorimo jedan pravni okvir koji imamo u natruhama svakako, ali mogu se suglasiti sa kolegicama i kolegama koji su istaknuli da nam treba prije svega kad je riječ o provedbi zakonodavstva puno bolji rezultati to na europskoj razini znači surađivati. Surađivati pak se može samo na temelju povjerenja. Moramo dakle stvari unaprijediti kad je riječ o stvaranju povjerenja između nas samih. Naravno, europski uhidbeni nalog je jedan od kamena temeljaca, međutim morali bismo pronaći i sredstva i načine kako da se upravo naši odnosi u Otporu za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove pospješe suradnju sa nacionalnim parlamentima. Mislim da svakako tu možemo učiniti dosta toga. Moreno Sanchez, izvolite, imate riječ. Nisam zatražio riječ dobro, pa evo, ne morate ni zatražiti riječ. Da, da, rado, rado ću svakako dati svoje viđenje prioriteta. Prije svega, želim se suglasiti sa onime što ste vi istaknuli, prethodni govornik Pripadnici romske zajednice nisu ono zlo o kojem se priča, oni su zaista veliki doprinos našoj kulturi, a sada, kad je riječ o prioritetima, prije svega tema migracija, moramo se usodotečiti na migracije, ne smijemo dozvoliti da i sredozemlje i nadalje bude e, zapravo grobnica ljudskih života. Želio bih isto tako i naglasak staviti na jednu sramotu u Europi, a to je da tisuće mladih ljudi, djece, E, ostavljamo u nedoumici koji su došli na naš kontinent i koji nemaju nikakvu skrb i, i riječ je o e, maloljetnicima bez pratnje. Mislim da se naš odbor mora pozabaviti time, stvoriti okvir kako ti mladi ljudi bi imali šansu za primitak. Druga tema, u zadnjem sazivu parlamenta mi smo se to jeste založili za to da suzbijanje terorizma čini se da su se vremena smirila, međutim terorizmom se moramo baviti i mi. E, u svim državama članicama, e, dakle pravna država mora e, biti ustanovljena na čvrstim temeljima u svim dakle državama članicama to se mora staviti kao temelj. U zadnje vrijeme promišljamo i o nekim drugim stvarima, ali u prethodnom svom parlamentarnom e, životu ja sam se bavio e, konzularnim predsjedništvima i zaštitom. Mislim da i tu temu moramo svakako uzeti u obzir. Evo, toliko u telegrafskom stilu koje sam uspio u ovom kratkom vremenu iznijeti. Dobro, sada prijeđemo na Gospodin Adamović, izvolite. Oprostite još jednom, gospođa Adamović, ispričavam se. Gospodine predsjedniče, štovane dame i gospodo, hvala lijepo što ste mi dali riječ. U kontekstu naše današnje rasprave o prioritetima devetog parlamentarnog saziva i našeg odbora LIBE, želim prije svega staviti naglasak na jednu temu, a to je mm, suzbijanje govora mržnje. Ovu temu sam češće spominjala. Vi ste sigurno uočili i naljepnicu koju sam ovdje stavila e, na stol sa napisom Imagine there's no hate. Zamislite da nema mržnje. Sa e, srcem kao simbolom. Mislim da sama e, djelatnost e, koju upravo sada imamo nije dostatna same okvirne odredbe za suzbijanje govora mržnje, mržnje protiv stranaca, a isto tako i preporuke Vijeća Europe čini se da dobro identificiraju kada je riječ o govoru mržnje, međutim ograničavaju se isključivo i jedino na neke konkretne slučajeve kao što je to rasizam, e, mržnja uperena prema strancima, agresivan nacionalizam ili diskriminacija e, manjina i migranaka. No, kada pogledamo primjenu i kada sve to skupa uključimo u tako jedan mali opsek, onda isključujemo neke druge fenomene. Danas e, moramo kazati da govor mržnje se tiče svih, ne samo političara, ne samo poznate osobnosti, već se tiče i mladih, starijih, djece, školske djece, predškolske djece, e, invalide, zdrave osobe moramo uistinu učiniti sve kako bismo ovu temu usredotočili i stavili je na sve naše dnevne redove. Jer to su temeljne slobode. Moramo odigrati jednu inkluzivnu ulogu, a isto tako i pravni sustav to mora popratiti. U studenom u okviru našeg rada imat ćemo jedno javno saslušanje kad je reč e, o slobodi medija, o slobodnom izražavanju, te isto tako suzbijanju govora mržnje kako na internetu, tako i offline. To će biti ujedno i prva prilika e, za razmjenom mišljenja i e, diskusijom o zapravo uvođenju jednog kodeksa, a kad je reč o suzbijanju govora mržnje na internetu i kako bismo toista postavili u budućnosti ambiciozne ciljeve pri suzbijanju govora mržnje. Treba nam jedan multidisciplinarni pristup doista su teške posljedice u samom društvu. Svaka lažna informacija, svaka dakle, informacija koja nije vjerodostojna može dovesti do toga i može dovesti do doista opasnih posljedica. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala lijepo. Mm, potpredsjednik eh, Matovali. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ja sam se već predstavio ovom odboru. Vjerojatno znate da se u svom djelovanju usredotočujem upravo na temu migracije. Već 30 godina bavim se ovom tematikom kao liječnik eh, upravo na Lampeduzi bavim se ovom temom i suočen sam sa ovom temom. Već e, čitav spektar svih ovih problema koji se spominju, ja sam se osobno s njima susreo i suočio. Dublinski sporazum treba reformirati, čini mi se da je to tema svega, bio sam izvjestitelj u Sjene, Izuzetno je važno kako bismo imali ravnomjerno raspodjelu e, isto tako tražitelja azila. Treba nam solidarnost u e, europskom sustavu azila koji će doista funkcionirati i prvi korak u tom smjeru bio bi Dublin. Vidim da postoje pozitivni preznaci. E, jučer sastanak na vrhu u Malti, to je jedan prvi važan korak u smjeru otvaranja dijaloga koji će ujedno dovesti do e, zajedničkih strukturalnih mjera. Jer doista očigledno je da ne možemo više raditi sa dobrovoljnim, provizornim i hitnim mjerama i ne možemo situaciju savladati na ovaj način. Treba nam evropska rješenja, treba nam isto tako i služba za spašavanje i traganje, emisija koja će se time baviti. Previše mrtvih sam vidio, preko tisuću e, mrtvih e, osoba sam ja e, morao pregledati. Mnoštvo je djece bilo među tim mrtvima i poginulima. Treba nam mjere koje će dovesti do toga da ti ljudi više ne pogibaju na morema. To je doista 50 tisuća osoba, vaša djeca, moja djeca, svi su oni jednaki, samo što imaju obojenu kožu. Ja sam uvjeren da moramo imati prioritet upravo na razini našeg odbora da potičemo zakonitu migraciju i to upravo za sve one koji imaju pravo na međunarodnu zaštitu, ali isto tako i e, za gospodarske izbjeglice koji nisu visoko kvalificirane e, stručnjaci, već to su gospodarski migranti, to su oni koji zapravo umiru od gladi, koji nemaju ni svakodnevni obrok, a i oni su ugroženi Mislim da je to upravo smjer kretanja, a kad je riječ e, o direktivi iz 2002. godine o davanju prednosti, tu se e, kažnjava sve one koji e, zapravo daju pomoć, pružaju pomoć, bilo ribari, bilo humanitarne organizacije. U Italiji se upravo to dogodilo. Ne smijemo to dozvoliti da ovo bude dakle kazneni progon učinjena temelju toga. Sve ove probleme možemo e, riješiti. Europa je upravo nastajala na ovim temeljima upravo na ovim načelima, e, svim vrijednostima, a to je solidarnost i prijem svih onih koji su ugroženi. To su vrijednosti koje nas povezuju i time moramo zapravo pogledati u oči i shvatiti koji su naši prioriteti. Gospodine Brano, hvala gospodine predsjedniče. Ja bih e, želio istaknuti da cijenim ono što je moj kolegi kazio kada je riječ o sigurnosnoj politici, da je doista važno da u ovom sazivu se moramo sredotočiti na provedbu, ali isto tako i na provedbu zakonodavstva, a kad je riječ e, o e, pravosuđu, trebamo procijeniti što je sve učinjeno u prošlosti, što je usvojeno, ali želio bih dodati da moramo e, postaviti crvene linije za sve one nove prijedloge povezane sa sigurnošću koje se nalaze pred nama. Ne želimo e, bilo kakvo e, prikupljanje podataka cjelokupnog stanovništva e, koje će ići u ogromnim razmjerima da PNR podaci i svi ostali podaci, jer takve masivno prikupljanje podataka zapravo e, vrši preustroj e, snage. U samo isto tako e, građani trebaju nadzirati vladu, a ne vlada građane. Zbog toga nam je doista potreban moratorij kad je riječ o novim masovnim E, prikupljanju podataka jer to ugrožava naše liberalno društvo, našu autonomiju. Moramo to jasno dati do znanja novoj komisiji da očekujemo od njih da upravo istrtaju ove crvene linije u sljedećem sazivu i u sljedećem sastavu komisije. Gospođa Kanko. Hvala vam lijepa. Željela bih e, podijeliti s vama E, mišljenje o onome što bih smatrala prioritetom u odboru za građanske slobode. Nisam čula ništa o odgovornosti e, dakle predsjednika vlada i država, jer upravo njihov posao jest da se pobrinu o e, vlastitim građanima. Ja sam željela dakle u mladosti biti Dakle, svi oni koji moraju preuzeti odgovornosti, koji ne govore o odgovornosti kao takvoj. Što se tiče same odgovornosti, situacija je sljedeća. Kada govorimo o migrantskoj krizi, zapravo ne vidimo e, zemlje podrijetla iz Afrike kao mjestom u kojem se može bilo što dogoditi a i to možete osjetiti kroz e, vođenje politika prema afričkom kontinentu. Ne vidimo to niti kao tržište, niti kao mjesto potencijala. Ako ćemo sagledati stvari na drugačiji način, onda ćemo stvoriti potrebne mostove. Kada čujete da je 70. godina naša e, vlada misla da bivajući Afrikanac jest časno i ljudsko dostojanstvo kao takvo, da je to nešto što čini odgovornost. Međutim, riječi, kada govori o migrantima su, čini mi se da neki od nas uzimaju neke riječi usta kao da e, neki dijelovi tijela mog nedostaje, kao da dio mog mozga nedostaje. Ja sam migrantica, znate li da imamo potencijale i zbog toga mogu sudjelovati u svakodnevnom životu. Stoga moramo usredotočiti se na te potencijale koje mi nosimo u sebi, a isto tako i potencijale koje mi možemo dati drugima vidjeti upravo osobnost koja nam omogućuje da budemo uključeni u sve aktivnosti. A isto tako želim kazati da se bojem da svi mi E, tražimo jedno rješenje. Međutim, iz različitih perspektiva, različitih ideja, ali svi želimo i e, izgraditi e, jedno rješenje koje bi bilo primjenjivo u svim ovim situacijama. Hvala vam lijepa. Hvala. Delbos, Delbos izvolite. Već je nekoliko kolega o tome govorio, među inima gospođa Interveld. Mislim da ovaj odbor Libe, a tako i cijeli parlament, moraju potvrditi ovlasti parlamenta i koju ulogu parlament ima vezano za različite postupke o pravnoj državi. Nakon izvješća s Argentini, koji je parlament izglasao većinom, vijeće najprije nije dalo odgovor, a nakon toga e, se tek sada vraća e, na to pod finskim predsjedanjem, ali mislim da se nedovoljno uzima u obzir parlament. Smatram da bi to moglo stvoriti vrlo loš prezedan. Naime, s jedne strane ovdje donosimo određene zakone, e, a onda Europske institucije donose zakone, vidjeli smo različite primjere ovdje. Međutim, vezano za te pravne postupke i za članak sedmi, želimo li graditi europske ustanove na ozbiljan način, nešto to će jamčiti pravnu državu i gdje ćemo zaista htjeti pravu demokraciju i pravu legitimnost Europskog parlamenta, želimo da se ovaj parlament uzima za ozbiljno. U godinama koje dolaze, Europski parlament i odbor Libe morat će to naglašavati, bit će i do drugih primjera, ne samo izvješće s Argentini i morat ćemo dakle slati jake poruke i zato je vrlo važno da se parlament redovito čuje na tu temu. Hvala sada gospođa Santos. Muito Puno hvala. Mislim da eh, prema mojoj eh, mišljenju bi ovaj eh, parlament mogao igrati značajnu ulogu po pitanju pravne države. I to je nešto od čega e, se ne, bi, ne bismo trebali okljevati. Moramo dakle uzeti u obzir ulogu koju mi imamo kao oni koji nadziru situaciju s pravnom državom u Europskoj uniji. Jer radi se ovdje o konkretnoj provedbi i realizaciji onoga što radimo. Nismo mi tu samo da glasamo moramo nadzirati sve ono što smo izglasali. Moramo to imati na umu sada na početku petogodišnjeg mandata. Postoji još nešto o čemu smo puno raspravljali u ovom parlamentu, a vezano je za migracije. Naime, iz blizine ćemo pratiti novi paket o migracijama i od samog početka smatram da moramo procijeniti koliko je provedba do sada bila dobra. Moramo dakle provjeriti postojeće zakonodavstvo. Moramo također gledati što se sve događa na sredozemlju i isto tako moramo se uvjeriti da se ne mogu e, ponoviti stvari kojima smo nedavno bili svjedoci na sredozemlju. Dakle, Europa ne može biti tako neaktivna. Zatvoriti oči pred nekim stvarima znači izazvati pogibije na Mediteranu. Mediteran je postao otvorena raka. Prema tome, moramo zaista ozbiljno shvatiti sve što je vezano za spašavanje ljudi. Moramo i tekako ozbiljno uzeti u obzir sve ono što radi civilno društvo. A kriminalizacija pružanja podrške i skrbi je tu koji puta do mnogo toga dođe zbog toga što države ne reagiraju i ništa ne rade. Mislim da je Pietro Bartolo već e, rekao puno važnog na ovu temu. Pogledajmo sada direktivu iz 2018. godine. To je ono bitno što želim danas iznijeti. Hvala lijepa. A sada gospodin Buhare ima riječ. Hvala lijepa. E, moje prezime je zapravo Buhstade. Hvala vam u svakom slučaju što ste mi dali riječ. Kada god e, po prvi puta e, govorimo u parlamentu, to kažemo nije prvi puta da se javljam pred parlamentom, ali prvi puta pred ovim odborom. Htio sam biti član ovog odbora koji govori o građanskim slobodama jer za mene ideja slobode je upravo ono što utjelovljuje Europsku uniju. Taj prostor građanskih sloboda i pravosuđa. E, mnogi su govorili sa sasvim ideoloških stajališta i spomenuli neke pretrasude stvaranje zajednice bilo je stvaranje zajedničkog prostora kako bi građani mogli uživati te slobode. Mislim da te slobode trebaju uživati naši građani, oni ljudi koji su glasali za nas, naši birači. Sljedećih pet godina moramo zajamčiti prava europskih državljana. To je ono čemu se moramo posvetiti. A to naravno znači i da se treba uzeti u obzir e, mnoge aspekte vezane za sigurnost i za pravosuđe. Postoje mnoge opasnosti za Europu, postoji opasnost međunarodnog terorizma. Ja sam iz Barcelone gdje smo to itekako osjetili na vlastitoj koži E, tamo je bila aktivna jedna teroristička skupina i rezultat toga je bilo pogibija devetoro ljudi. Isto tako moramo osigurati pravdu, pravdu koju trebaju dijeliti europski sudovi. Ja tražim da španjolski sudovi poštuju e, tuđe e, sudske odluke. E, očekujem e, da se poštuju međusobno sudske presude različitih europskih država. Sve drugo ne bi imalo smisla. Moji su me birači izabrali ja se neću zalagati ni za kakve nejednakosti, ni za kakvu e, rasnu nejednakost. To bi bilo protivno španjolskom ustavu, kao što bi bilo protivno bilo kakvim e, mnogim drugim zakonima. Španjolski i mnogi drugi zakoni zabranjuju sve vrste nejednakosnosti. Ne moramo donositi nove zakone, moramo samo paziti da se ovi provode. I za kraj moram reći da mi je drago ono što sam čuo iz usta mnogih drugih članova ovog odbora. Članovi odbora koji su govorili o tome kako je potrebno da se provede i dovrši suradnja na planu pravosuđa u Europi, primjerice Eurodaka. Hvala lijepa, sada gospodin Fest ima riječ. Hvala vam lijepa. Ja sam došao u ovaj odbor da govorimo o građanskoj slobodi, pravosuđe unutarnje poslove, ali čini mi se koji puta kao da ovaj odbor bi se trebao zvati legalna migracija i legalni azil gospodin Bartol je tako nešto izrekao, pa moramo primiti na znanje da imigracija sve više dovodi do konflikata sa građanskim slobodama kao takvima. To vidimo upravo u Njemačkoj, dakle ja dolazim napad na pripadnik homoseksualne zajednice, na židove, na kršćane. Imamo rast napada, isto tako i napada na žene, statistički je to i kako lako utvrditi, a ti napadi idu iz smjera migranata i oni koji su došli iz muslimanskih zemalja. Stoga imamo jasan konflikt između doseljavanja i zaštite građanskih sloboda. Stoga upravo ovaj odbor treba se usredotočiti na ono što je gospođa von der Leyen tražila, to je zaštita e, europskih načina života, to je slobodno otvoreno društvo koje moramo e, čuvati, a ne čuvati na način kako bismo raspravljali o novim načinima zakonite migracije, već e, upravo tako da imamo jedan proces odabira i da u nekom trenutku kažemo da ako ne možemo više nikoga primiti da smo došli do kraja naših mogućnosti. Tu namjeru nema samo gospođa von der Leyen, sam se da je tu namjeru isto tako prati i ovaj odbor. Gospodin Vin Hvala lijepa. Dragi kolege, Drago mi je što imam priliku raspravljati o prioritetima našeg rada i odbora u novom parlamentarnom sazivu. Nadam se da će nam ovakav pristup i ova suradnja upravo biti dobar primjer za rad u e, odboru Libe. To je e, odbor koji je jako politički obojen, kao što sam već imao prilike reći u prethodnih nekoliko tjedana, a naše su je odgovornost vrlo velika. Raspravljajući o tome što moramo raditi i koje prioritete moramo imati, rekao bih nešto i o načinu na koji moramo raditi. Jasno je da e, ćemo iznijeti različita mišljenja i gledišta, naročito kad se radi o pitanjima kao što je migracija. Te razlike je nešto gdje moramo priznati da razlike postoje i međusobno se moramo poštovati i znati da postoji mogućnost iznijeti drugačije mišljenje. Mislim da to treba biti polazište na temu migracija i na srodne teme. Dakle, u tom duhu moramo raditi. Važno je da shvatimo da se europska solidarnost može izraziti na različite načine. Pokazati solidarnost prema drugima, znači zapravo braniti europske granice. Mađarska je u posljednjih nekoliko godina branila vanjske granice Europe i na taj način pridonijela sigurnosti Europljana. Mislim da je to nešto što moramo uvidjeti i to je zaista bitno za sigurnost svih Europljana. Još jedna stvar koja je bitna. Govorimo o tome kako pomoći ljudima koje je to potrebno mi, onima koji traže azil. Dakle, e, moramo se s problemom e, uhvatiti u koštac tamo gdje taj problem postoji, dakle u Sjevernoj Africi, Libiji i tako dalje, možemo graditi škole, bolnice i drugo što treba. I to je još jedan primjer solidarnosti. Možda je to bolji način e, nego li da kažemo da svatko može doći u Europu bez ikakvih ograničenja. Ovaj moj pristup mi se čini puno odgovorniji. Moramo također braniti našu zajedničku vrijednost, a to je pravna država. Dakle, ako budemo objektivno radili i to objektivno razmatrali, onda ćemo moći zaštititi pravnu državu. Moramo primjenjivati iste standarde za sve. Na taj način ćemo biti puno više vjerodostojni i napravit ćemo više za Europu. Hvala vama. Hvala lijepa. Nekoliko područja ću spomenuti. One su već spomenute, ali želim ih ponovno naglasiti. Među područjima koje smatram važnima u našem sazivu jest da razmotrimo to što e, raste broj pripadnika ekstremne desnice. Pogledajmo Europu, vidimo da se pravna država raspada i do toga dolazi tamo gdje su na vlasti populisti i ekstremisti. Mislim, i bilo je malo tužno, mislim da je zastupnica Europskog parlamenta i Slovačke rekla nisam rasist, ali Mislim da nije dovoljno reći da nismo rasisti. Nije to dovoljno reći. Nismo zbog toga manje rasisti. Već smo mi eh, odgovorni na drugi način. Nastaviti reći da je što rade Romi u Slovačkoj. Pa kako gledamo na druge ljude, to od nas čini rasiste ili ne čini rasiste. A ako smatramo da određena skupina, skupina s određenom pozadinom se ponaša na ovaj ili onaj način, to e, od nas čini rasiste ili ne. I postoji još jedna stvar koju želim dodati. Ja sam iz Švedske, a prijetiti e, ženama pravama LGBTI zajednice, to je nešto što ne čine migranti. Već još jednom desne stranke. Prije svega nekoliko tjedana u jednom švedskom gradu je gradonačelnik koji je desnečar rekao da ti ljudi ne smiju koristiti e, zastavu boja, e, duginih boja. To znači biti protiv prava LGBTI zajednice, a nisu migranti ti koji su protiv toga. Postoji još i terorizmi i e, terorizmi vjerski terorizam. Što se migracija tiče, neke države preuzimaju na sebe ogromnu odgovornost, a druge kažu mi ne želimo nikakvu odgovornost preuzeti na sebe, ali želimo iskoristiti pogodnosti Europske unije i dobiti iz, iz Dobrovske unije jako veliku potporu. Jednostavno tako što ne može postojati. Moramo i preuzeti na sebe odgovornost i dobivati potporu iz Europske unije ako želimo da Europska unija bude onaka kakva ja želim i kako mislim da demokratske struje u Europskom parlamentu žele da izgleda. Dakle, moramo preuzeti odgovornost za ljude koje su potrebiti. Ja sam iz obitelji u kojoj je bilo migranata i ne bi danas bila ovdje. Moji su roditelji i ja, mi smo morali otići iz zemlje gdje smo mi bili. Bili smo na to prisiljeni. Ljudi ne odlaze u migrante tek tako. Dakle, moramo uzeti odgovornost za ljude kojima je to potrebno. Vi ste podostručili uobičajeno vrijeme, možda da zaključite. E, imate puno strasti oko toga što govorite, imate pravo na to, ali molim vas govorite kraće. I na kraju mislim da je vrlo važno da se na siguran način može ući u Europsku uniju. Jer da to postoji, mislim da ljudi ne bi se opredijelili da dolaze na ilegalan način jer je to vrlo, vrlo nesiguran način dolaska u Europsku uniju. Hvala. Gospodin Bagin. Hvala lijepa. U potpunosti se slažem s ovim što smo čuli samo jedna stvar kratka. Prije, dakle, više od 11 godina, 2008. godine, komisija je predložila novu direktivu protiv diskriminacije. To je bila horizontalna direktiva kojom se trebalo zajamčiti jednakost ne samo na tržištu rada, već na čitavom nizu područja, bez obzira na godine života, e, invalidnost, etničko porijeklo i e, seksualno opredjeljenje. A e, komisija, građansko društvo i velik broj e, zemalja su se zalagali za tu direktivu, ali ona je još uvijek direktiva koja je tek u nastajanju. Gospođa von der Leyen je rekla da će ona predložiti novu nove zakone protiv diskriminacije i mislim da ovaj odbor i ovaj parlament trebaju tražiti da se nova direktiva za borbu protiv diskriminacija nađe na dnevnom redu kako bismo osigurali da takve diskriminacije nema niti u jednom području. Hvala, gospodin Tudorači. Hvala. Tri stvari vrlo kratko. Najprije provedba. Na početku je, mislim, Sofi rekla da među prioritetima naš odbor treba vidjeti kako nadziremo provedbu zakona i to vrlo konkretno na terenu. Mi smo e, na početku saziva rekli što ćemo zatražiti od nove predsjednice e, Europske komisije i e, e moramo da e, sljedećim godinama da se je e, zakonodavstvo zaista provede. Druga stvar, nešto što je rekla gospođa Cipel – u potpuno što se slažem da je e, nešto što moramo pratiti e, vezano za umjetnu inteligenciju. Međutim, kako to najbolje ostvariti budući da je tematika digitalnog nešto o čemu e, raspravlja nekoliko odbora bilo bi dobro da sve što je digitalno se nađe u jednom portfelju povjerenika, a mi moramo surađivati s drugim odborima, e, s onima koji se bave time kad se radi o industrijskim e, pitanjima, zatim o sigurnosti, recimo 5G, kako bismo mi u odboru LIBE također vrlo jasno zauzeli stajališta o umjetnoj i digitalnoj inteligenciji. Nadalje, tu je pitanje migracija. Imaćemo ćemo povjerenika za međunarodno partnerstvo. Na tom ćemo saslušanju zaista igrati minornu ulogu i mislim da moramo paziti da nemamo takvu manjinsku ulogu kada budemo nadzirali rad tog povjerenika. E, međunarodni razvoj važan je za naš odbor i zato moramo naglasiti važnu ulogu koju imamo na tom planu. Hvala, gospodine Floland. Na njemačkom je. Mikrofon. Evo, na njemačkom ću e, govoriti puno toga je već rečeno, tri točke koje su za mene osobno važne. Prvo, da ove godine obilježavamo 10 e, godina od povolje temeljnih prava. To bi bilo upravo prilika i mogućnost da razmislimo u ovom odboru kako ova temeljna prava građani mogu aktivno primijeniti. Zato nam pa- potrebno da se isto tako sagleda ograničavanje građanskih sloboda, sloboda izražavanja, e, dakle, sloboda medija, a isto tako i sve one slobode koje imaju nevladne organizacije, senzibilizacija rada nevladnih organizacija zajedno sa civilnim društvom moraju biti na vrhu svih naših e, prioriteta. Imali bismo isto tako mogućnost dati e, izvješće na vlastnu inicijativu, a to je obuhvaćanje nevladnih organizacija. Što se tiče traganja i spašavanja na moru, moramo se svakako držati onog našeg stava koje smo već u parlamentu zauzeli, a to jest da e, usvojimo i povećati naš pritisak na vijeće. Treba nam konačno i europski solidarni sustav e, azila sa jasnim ključem raspodjele, a pod e, pravednim mislim da treba skratiti i postupak. Kad je reč o traganju i spašavanju na moru, Jučer smo imali jedan mali korak u dobrom smjeru koji je poduzeti. Treba nam isto tako i prerada same uredbe o olakšavanju e, dakle i pružanju pomoći ne možemo imati situaciju da i e, oni koji spašavaju ljude i oni koji krijumčare ljude budu na istovjetnoj ravni kada je o pravnom pitanju ono što me brine jest situacija na vanjskim granicama. Doživljavamo situacije da svi oni koji su pobjegli od rata i od nasilja zapravo su suočeni sa nasilnim pripadnicima policijskih i vojnih snaga. Nekoliko slučajeva se dogodilo, treba nam stalni nadzor i treba nam isto tako zajedničko postupanje, a apsolutno E, učinkovito pravo na zaštitu vanjskih granica ne smije biti izlikom e, da se i krše vlastiti zakoni i da više ne e, pridržavamo se na bilo koji način zaštite ljudskih prava. Mi tražimo zaštitu ljudskih prava u čitavom svijetu, ali moramo osigurati istu tu zaštitu ljudskih prava na našim vanjskim granicama. To je, nažalost, situacija još uvijek da nemamo zakonite migracijske i rute za izbjeglice. Svakodnevno doživljavamo zatvaranje balkanskih ruta, problem se nije riješio, problematike se samo predomjestile i imamo brojni ljudi na našim vanjskim granicama koji se nalaze već unutar EU ili malo izvan Europske unije. To je pravo na ostvarivanje azila, a isto tako i to pravo mora se moći i konzumirati ne samo situacija na vanjskim granicama, već i smješta je ogroman problem u kronično prenapučenim prihvatilištima. Vjerujem da ćemo to e, u odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje posle moći temorizirati. Dakle, pravna država to je tema o kojoj se danas već nekoliko puta progovorili. Kako možemo Europski e, uniju uključiti u e, graničke slobode i pravosuđe u tom pogledu? Dva važna sje o kondicionalnosti i program vrijednosti moramo dovesti do svog kraja. To je svakako e, nužno u ovom kontekstu. Hvala vam sada prije kraja ove plodonosne rasprave koju nismo mogli niti pretpostaviti u prvih nekoliko minuta današnjeg sastanka, dopustite mi da kažem da dva zastupnika koji su se već javila za riječ su zatražili da još jednom uzmu riječ. I s obzirom da smo još uvijek na vrijeme prema našem rasporedu, onda ću na zahtjev tih e, kolega im dati riječ, ali molim da govore kraće nego što su govorili prvi puta, jer mislim da je ovo samo komentar na ono što su rekli ranije. Najprije gospođa Cipel. Hvala. Rekla sam par stvari e, koje sam ranije čula za vrijeme rasprave koje nisu, dakle, gdje se nismo dobro razumjeli. Europska unija ne daje novac u ruke izbjeglica, ali dajemo riječ državama članicama kako bi bolje integrirali posebne skupine, među njima i Rome. Države članice jednostavno trebaju taj novac zatražiti i same provesti integraciju. Drugo, nažalost od osobe koja dolazi iz iste zemlje kao i ja, čula sam neku suludu statistiku o tome kako je vrlo nesigurno živjeti u Njemačkoj, naročito za žene. Mogu vam samo reći da se ja po mojoj zemlji krećem bez ikakvih problema i s puno povjerenja. ove statistike koje smo čuli su apsolutno sulude i zajedno. Jedna stvar vezana za migracije i azil. Neki ljudi dolaze ovamo zato što traže posao. Naravno, bilo bi dobro da se mogu zaposliti u zemlji iz koje dolaze. Istovremeno, nama trebaju i ljudi iz trećih zemalja koji će raditi za nas. Mogu vam samo reći da njemački ministar je išao čak i u Meksiko da nađe ljude koji bi mogli raditi u našoj zemlji to e, ne može zataškati činjenicu da neki ljudi bježe e, radi torture u njihovoj zemlji. A neki ljudi onda kaže trebamo li se obratiti njihovoj vladi i tražiti ih da e, završe tu torturu. Ne, to nije pravi pristup. Hvala vam lijepa. Ispričavam se, preskočio sam jednog zastupnika koji je zatražio riječ. Gospodin Van der Driše. Doći ćete sada riječ, no Prije vas gospodin Videk, eh, prostite, gospođa Videkombe. Izvolite. Gospođica, ali hvala vam lijepo što ste mi dali riječ. Pitala sam se zašto su neki dva puta dobila riječ, a ja eto nisam. Želim samo reći kako je ovo moj prvi doprinos ovom odboru. Nadam se da ih neće biti mnogo jer se nadam da nakon 31. E, listopada moji kolege i ja iz Ujedinjene kraljevine nećemo više ovdje biti. Eto, nikome ne može škoditi ako se malo nada. Slušavši vas, čula sam dug popis različitih fobija i mnogo govora mržnje, a ono što nisam čula je jedan od temeljnih zahtjeva demokracije. Nitko nije spomenuo slobodu govora. Sloboda govora za svakog građana, neovisno o njegovom položaju, ono je što odlučuje funkcionira li demokracija kao takva. Pokušavamo se pobrinuti da se ljudi ne uvrijede, da uvijek budu dobrodošli, da ne kažemo ništa loše i čineći to kršimo slobodu govora i došli smo veoma blizu tome da kontroliramo i same misli koje se dakako manifestiraju putem govora. Žao mi je što u ovoj raspravi to nitko nije spomenuo, a iako sam to sada rekla, mislim da to nije pitanje kojim se treba baviti Europska unija, već e, pojedine države članice. No u svakom slučaju potakla bih na uspostavu ravnoteže između s jedne strane pokušaja da se zaštite e, ljudski osjećaj, dakle da nitko ne bude uvrijeđen, a s druge strane da se zaštiti pravo ljudi da kažu što misle bez da zato budu kažnjeni. Hvala vam lijepo. A sada gospodin e, Van de Više, nadam se da sam to dobro izgovorio. Hvala vam lijepo. Poslušao sam pomno kolege koji su iznosili svoja mišljenja i nekoliko stvari, nekoliko paradoksa sam primijetio. Jedan takav primjer, kada sam se ja javio za riječ, rekao sam tko će imati koristi od masovnih migracija, a mislim da komentari GUE-a, liberala, eh, SD-a, zelenih i EPP-a su nam dali odgovor. Oni svi kažu trebaju nam ljudi, trebaju nam ljudi kako bi naše gospodarstvo moglo nastaviti funkcionirati. Evo, do tog zaključka sam došao. Dakle, kako funkcionira gospodarstvo? Imamo potražnju i ponudu, dakle, postavlja se pitanje cijene. Ako želite potaknuti potražnju, putem migracija, onda će se plaće smanjivati ili će ostati iste. Ako e, radnika ne bude dovoljno, onda će plaće rasti. Tako funkcionira gospodarstvo i to utječe na čitav srednji stalež. Dakle, mi imamo slobodu kretanja ljudi u cijeloj Europskoj uniji, što mislim da samo po sebi nije loše. Imamo visoku stopu nezaposlenosti mladih u Španjolskoj, Italiji, Grčkoj, a njemačka vlada ide u Meksiko po radnike kako bi e, zapravo ispunili ono što od njih traže e, njihovi kapitalisti. I e, doista je čudno da to rade takozvane progresivne snage SD i zeleni. I druga stvar koju želim reći ne, oprostite, u drugom obraćanju možete se samo osvrnuti na neke stvari koje su rečene prije, ne možete uvoditi nove teme. Dakle, kada je riječ o slobodi i sigurnosti, te dvije teme blisko su međusobno povezane oni koji žele veću e, državnu kontrolu, veći državni nadzor, moraju se pobrinuti da i civilno društvo nešto čini. Naravno, što je heterogenije civilno društvo, to je manje kontrole potrebno. To je paradoks. Dakle, migracije tijekom vremena zapravo znače da je potrebno e, da je potrebna veća državna kontrola. E, kad je riječ o rasizmu, pozitivna demokracija je je veoma neobičan pojam. Dakle, ako želimo jednaka prava, kako onda možete reći da netko ima pravo na bolje uvjete od drugih? U svakom slučaju trebamo vidjeti naša ideološka stajališta. Mislim da svi moramo uzeti u obzir s koje strane spektra pristupamo određenim pitanjima. Kad je riječ o nezakonitoj migraciji, ljudi koji dolaze s druge strane sredozemlja moraju biti vraćeni u Afriku, pa i ljudi koji dolaze u moje područje, to su neki također rekli. Moramo ulagati u strane zemlje kako bi e, ta rješenja bila korisna i njima i nama. Hvala vam lijepa. Gospođa Kanko također se javila ponovno za riječ. Molim vas da budete kratki. Ističe nam vrijeme, dva sata već raspravljamo o ovoj temi. Dakle, molim vas vaš drugi komentar, a ja ću onda nastojati sažeti ovu raspravu. Da, obećajem, bit ću veoma kratka i govorit ću nizozemskim jezikom. Samo ću se kratko osvrnuti na nešto što je netko rekao, a to je da ako su ljudi e, potrebiti da se moraju najprije obratiti vlastima. E, mislim da tu postoji određeno nerazumijevanje. Ja ovdje govorim kao e, zastupnica u Europskom parlamentu, ali kao i kao netko tko je bio u siromašnoj zemlji, tko je vidio kako tamo stvari funkcioniraju i kolika nada postoji među mladim ljudima, koliko se oni nadaju da bi od Europe mogli dobiti. I stoga mogu e, reći da oni kažu pa gledajte, Europa nam daje toliko novca, kako da taj sav novac odlazi diktaturama koje su na vlasti u našim zemljama. Dakle, važno je pomoći ljudima koji su u potrebi. A, a istodobno važno je da spriječimo da se teški uvjeti u kojima ti ljudi žive da oni ostanu tako teški. Treba vidjeti kako možemo bolje iskoristiti naše resurse, kako možemo uspostaviti poslovne kontakte, kako možemo bolje surađivati s organizacijama koje primaju migrante i tako dalje i tako dalje. Dakle važno je slušati ljude, doista ih slušati i vidjeti može li možda naš pristup omogućiti neka strukturalna rješenja. O tome je zapravo riječ. Hvala vam svima. Za početak želim svima zahvaliti na vašem doprinosu. Evo, ipak je ova točka dnevnog reda imala smisla. Imali smo veoma otvorenu raspravu. E, omogućili smo slobodno izražavanje e, mišljenja svim zastupnicima odbora LIBE. I to je nešto što će sasvim sigurno pridonijeti odluci koordinatora koji su ti koji će morati se suočiti sa ovom odlučujućom fazom, dakle moraju razmotriti E, pitanja za sve imenovane e, kandidate za povjerenike. Htio bih samo dodati kako se u potpunosti slažem s onime što su neki od vas rekli, osobito oni koji su se tužili na organizaciju naših susreta sa kandidatima za povjerenike, a to je izravan rezultat e, toga kako izgleda novo imenovana komisija, a to e, je dakako u rukama kandidatkinje za predsjednicu e, dakle e, komisije, novo izabranu predsjednicu e, komisije, gospođu Uršulu von der Leyen. Slažem se da neki kandidati za povjerenike će se suočiti sa saslušanjima na više odbora, neki će biti saslušani pred dva odbora, neki pred tri od jednom, što znači da ljudi koji su zaduženi za to da im postavljaju pitanja će imati manje mogućnosti da na zadovoljavajući način iznesu svoja pitanja i ono što ih brine. Dakle, imamo čitav niz e, portfelja u komisiji koji se bave temama koje povezuju i gospodarska pitanja i proračunska pitanja, a to onda izaziva nezadovoljstvo pa i zbunjenost čak i u nekim parlamentarnim odborima koji su pozvani da provedu saslušanje tih eh, kandidata za povjerenike. Moram reći da ću ja tu primjedbu iznijeti, već sam je iznio svim kandidatima za povjerenike s kojima sam se imao priliku susreti, a to su naravno upravo oni koji će se suočiti s vašim pitanjima i pokušati na najbolji mogući način odgovoriti na vaša pitanja. Iznio sam eh, taj, tu pritužbu i predsjednici komisije e, von der Leyen. Rekao sam da će to izazvati poteškoće ne samo u ovoj odlučujućoj fazi kada govorimo o saslušanjima, već i u narednim godinama da će to biti problem za funkcioniranje Europskog parlamenta, osobito za naše izvršavanje uloge koju imamo, a to je analiza rada i nadzor nad radom Europske komisije. Salehov se još, gospodina Salehov se još uvijek javlja za riječ. Oprostite, da, želim samo reći da ako se vaša predviđanja ostvare, bilo bi šteta u budućnosti nemati priliku za razmjenu mišljenja sa e, gospođom Videkombe. Hvala vam, hvala vam na vašem na vašoj duhovitosti, gospođo Videkombe. Evo, vidim da vas je ovo nasmijalo. E, u svakom slučaju ova naša rasprava iznjedrila je čitav niz pitanja zbog kojih po mom mišljenju i postoji ovaj odbor Libe i zbog čega je on najzaposleniji u čitavom parlamentu, imamo najširi opseg e, ovlasti, a osobito kad je riječ o donošenju zakonodavstva. I za to postoji dobar razlog. Mi se bavimo temeljnim pravima pitanjima kao što su privatnost, povjerljivost podataka, obrada podataka, bavimo se slobodom kretanja ljudi to je jedan od stupova europskih integracija, bavimo se zajedničkim upravljanjem granicama Europske unije, bavimo se unutarnjom politikom e, koja uključuje e, sigurnosnu strategiju i politiku rad snaga za provedbu zakonodavstva, bavimo se novim kaznenim pravom, bavimo se postupovnim pravima Bavimo se također novim zakonodavnim procesima na sve moguće načine. Dakle, više nego jednom smo se zalagali za svoja prava pred sudom Europske unije i bili smo u tome uspješni. Bavimo se i međusobnom suradnjom, uzajamnim priznavanjem sudskih odluka. Sva ta pitanja čine nas odborom sa najširim ovlastima u parlamentu kada je riječ upravo o ovim portfeljima novo imenovanih kandidata za e, povjerenike u Europskoj komisiji. A naravno bavimo se i radom čitavog niza agencija. E, to je najmanje devet agencija u području pravosuđa i unutarnjih prava kojima se mi redovito bavimo. U prošlom mandatu Europskog parlamenta imali smo potpredsjednika parlamenta Timmermansa, oprostite, potpredsjednika komisije zaduženog za vladavinu prava, imali smo i povjerenika Avramopulosa, imali smo povjerenicu Jurovu i povjerenika Julijana Kinga. U sljedećoj komisiji imat ćemo potpredsjednika zaduženog za takozvani europski način života, imat ćemo potpredsjednicu Jurovu zaduženu za vrijednosti i transparentnost, imat ćemo pravosuđe, uh, Vivian Reinders i imat ćemo unutarnje poslove. Ulvu Johansson. Ali također morat ćemo se baviti i pitanjima koji potpadaju pod portfelje nekih drugih kandidata za povjerenike. Recimo, a posve nevjerojatno, pitanje privatnosti sada je dodijeljeno nekom drugom u njegov portfelj i morat ćemo se i time baviti. Zatim borba protiv e, pranja novca putem kaznenoga prava i borba protiv financiranja terorizma sada je potpala pod potpredsjednika Dombrovskog koji je zadužen za gospodarska pitanja. Prethodno se kaznenim pravom bavio ovaj naš e, odbor. Sada ćemo morati surađivati sa drugim odborima i na nekim drugim saslušanjima, što znači da ćemo imati manje prostora. E, nadam se stoga da je ova rasprava bila osobito korisna za koordinatore, a razlog tomu je sljedeći. Koordinatori će morati odlučiti kako će točno sročiti pitanja koja će postavljati svaki klub zastupnika u ovome parlamentu, jer postoji novo pravilo koje je već stupilo na snagu, a to je da će imenovani kandidati za povjerenike moći odgovoriti na najviše 25 pet pitanja, neovisno o tome koliko odbora sudjeluje u saslušanju. To u praksi znači da imamo 25 pitanja koja moramo raspodijeliti različitim političkim klubovima. Oni klubovi koji su brojni e, moći će postaviti do pet pitanja, oni koji su e, manje brojni možda će moći postaviti samo jedno pitanje. To znači da koordinatori doista imaju mnogo posla da formuliraju sama pitanja i da ih dodijele pojedinim zastupnicima koji e, će onda ta pitanja i postaviti na saslušanju. Dakle, nadam se da je ova rasprava bila korisna za koordinatore. Svima zahvaljujem na doprinosu. Mislim da je ovo bila jedna od rijetkih, doista slobodnih rasprava gdje ste mogli govoriti o različitim aspektima ovih e, tema. Nekoliko riječi još samo o sudjelovanju odbora Libe u veoma osjetljivom pitanju, a to je borba protiv diskriminacije e, u svim europskim institucijama. Mi se time bavimo jer e, nam je stalo do prava, dakle stalo nam je do ravnopravnosti svih europskih građana. E, na taj način se borimo protiv predrasuda, protiv svih vrsta stigmatizacije. Borimo se protiv toga da je važno ko pripada kojoj etničkoj, vjerskoj, jezičnoj ili bilo kojoj drugoj zajednici. Mislim da je to dobro, da je dobro da se skrbimo za prava. Imamo i novi portfelj koji se koji govori upravo o ravnopravnosti, a dodijeljen je Heleni Dali, malteškoj kandidatkinji za povjerenicu u novoj komisiji. Dakle, imamo čitav niz veoma važnih pitanja i moja završna napomena, moramo od samoga početka svoga rada znati da pitanja kojima se mi bavimo nisu jedina zahtjevna pitanja o kojima se raspravlja u jednoj sofisticiranoj proceduri kad je riječ o zakonodavnom procesu, to je prvo čitanje, drugo čitanje, e, pa onda e, mirenje, pa trijalozi koji mogu trajati godinama, e, često se razvlače, mnogi od njih tiču se tema kojima se bavimo već godinama i mnoge od tih tema e, su čimbenik podjela među pojedinim e, političkim skupinama. Dakle, mnoga od tih pitanja su politički veoma intenzivna, e, veoma aktualna i zbog toga moramo nastojati biti, e, biti ljubazni jedni prema drugima, sloboda govora je zajamčena, ali sigurno će teme biti i kontroverzne argumenti koje neka politička skupina ne može prihvatiti sasvim sigurno su nešto o čemu se može govoriti. U svakom slučaju zahvaljujem vam svima. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Inače, televizijske kuće zatražile su mogućnost da snime naš sastanak. To je konkretno jedna televizijska kuća, zove se Pestirakol e, hu, dakle to je e, televizijska kuća iz Mađarske. Ako se nitko tome ne protivi, dopustit ćemo im da njihov snimatelj uđe u dvoranu. Nitko se ne protivi. U redu, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je uredba o um, EIS-u. Podsjećam vas da je glasanje na dnevnom redu u 18 sati. Dakle, moramo preživjeti do 18 sati. Hvala vam lijepa pass the floor for the, Sljedeća točka na našem dnevnom redu, potpredsjednik Bartolo, ja se vraćam čim to budem mogao. Hvala. Vado? Allora, colleghi, per quanto riguarda il sistema... Dragi kolege, što se tiče eh, informacijskog sustava o vizama, prije europskih izbora već se počeo raditi na tome, prema tome mi moramo nastaviti raditi na tim pitanjima kako bismo pridubili ovu raspravu. I u tom smislu ću sada dati riječ izvijestatelju, kolegi Rangelu. Aranželu. Hvala lijepo predsjedavatelju. Ja sam uvjerenja da i naslov e, na našem dnevnom redu možda nas može zbuniti, jer kao što ste i sami istaknuli, parlament je razmijenio mišljenja interno i to u prethodnom sazivu prije europskih izbora i isto tako smo iskazali naš stav. Plenarna sjednica je potvrdila naš stav i uputila dakle, Europskoj komisiji. Znači, ne ponavljamo e, još jednom razmjenu gledišta o e, samom substancijalnom dijelu stvari mi zapravo trebamo razmijeniti gledišta sa drugim institucijama, što doista i činima, No, dozvolite da pocrtam da još uvijek nismo u pregovaračkoj fazi. Treba nam odobrenje ovog odbora, e, a što ćemo izglasati za kojih sad i nešto i nadam se da ćemo e, ponovno moći e, utvrditi naš stav. Želim istaknuti e, glavne e, elemente našeg e, mišljenja koje zapravo jest i mandat u svim danim pregovaračkim koracima. Na prvom mjestu želimo veću razinu sigurnosti na našim granicama i zbog toga smo uključili e, i vize za dugotrajni boravak, e, prije svega i zlatne vize, uključili smo u e, prijedlog. Ovo neće samo bolje zaštititi naše granice, već isto tako poboljšanju e, omogućiti dugotrajni boravak, a isto tako će omogućiti e, dakle, bolje pospješivanje slobodnog kretanja. Želimo zaštititi isto tako i e, naše obrambene mehanizme, dakle, što se tiče otisaka prst prstiju za isto tako djecu. Tu smo isto tako e, vrlo, vrlo jasni. Kad je reč o zaštiti djece, želimo isto tako istaknuti da imamo i najvišu razinu sigurnosti koju e, imamo upravo kad je riječ o zaštiti e, i samih interesa djeteta u tom pogledu. Treće, vjerujem da želimo izgraditi arhitekturu kako tehničku, tako i zakonodavnu arhitekturu i stav parlamenta stoga jeste da se isto tako se odluka komisija, vis i TS koji će biti ujedno zakonodavna osnova za sustav i uskladiti ga sa ugovorom iz Lisabona. Potpuno je jasno da sustav će rasti u budućnosti, a isto tako i potreba za sustavom će rasti zbog toga. E, želimo najsigurnije i najviše standarde kad je riječ o izgradnji ove arhitekture te isto tako u dizajnu same e, arhitekture za e, same službe. Na samom kraju želimo e, da se stvari odvijaju unutar proračuna i na vrijeme. To je prilog boljem zakonodavstvu, a isto tako i krajnji rokovi za implementaciju zakonodavnih mjera koje se ne smiju probijati. Naše iskustvo do sada pokaže da vrlo često, čak prečesto moram zaključiti, da i proračunska sredstva, a isto tako i e, rokovi ovise o informacijskom sustavu zbog čega želimo da se ovi mehanizmi e, dogode u roku od najviše dvije godine te kako bismo imali ovaj sustav u cijelosti u upotrebi. Ovo su i četiri najveće prioriteta Europskog parlamenta. Ovo je ujedno i mandat u pregovorima, a isto tako i u okviru eh, trijaloga, ukoliko ćemo danas imati pozitivan ishod glasovanja. Gospodine predsjedavatelju, želim isto tako istaknuti suradnju sa izvjestiteljima u Sjeni, e, čuti njihove prve dojmove, a isto tako i predstavnika vijeća komisije. Uvjeren sam da ćemo imati konstruktivnu razmjenu gledišta, a isto tako da ćemo biti svakako u duhu suradnje e, kada ćemo o ovoj temi progovoriti. Hvala lijepa. A sada riječ ima zastupnik Tudorače. Ja bih želio zahvaliti izvjestitelju na ovom sažetku onoga što se događalo u prethodnom sazivu. Prošlog tjedna održali smo jedan vrlo dobar sastanak na kojem želim zahvaliti izvjestitelju koji ujedno pružio i dobru mogućnost eh, da svi klubovi iznesu svoje mišljenje o samom dosjeu. Ja bih eh, se složio sa činjenicom da doista je to mandat koji smo dobili još u prošlom sazivu i institucionalno eh, moramo se pridržavati tog mandata koji nam je dodjeljen. A drugo, mogu podijeliti isto tako i mišljenje oko ciljeva, kao što ih je iznio sam izvjestitelj. imamo iste ciljeve kad je riječ o sadržajnom, a tako i o implementacijskom segmentu te rokovima e, kako tehničke, tako i o proračunskim sredstvima koje se e, koriste. Međutim, moram izraziti zabrinutost, a pri tome ne želim se vratiti na dodjeljen na mandat. Isto tako, doista je bilo dakle, nepremoćno glasovanje kada smo zadnji put raspravili u parlamentu, a to je uzimanje otisaka prstiju djece. Ne želim ponovno otvoriti u raspravu niti ovu temu, ali to je nešto što mene osobno brine i brine me upravo zbog toga što se mogu sjetiti vrlo živo samih rasprava koje smo imali oko toga kada je sam VIS sustav bio implementiran i kada je pokrenut kao takav. Čini se da sada tehnički stručnjaci su promijenili svoje mišljenje prije nekoliko godina. E, mišljenja su bili da e, djeca mlađa od 12 godina i prikupljanje njihovih e, otiski, otisaka prstiju tehnički nije izvedivo i da je prihvatljiv stopa prepoznavanja neće biti na zavidnoj razini. U roku od nekoliko godina tehnički stručnjaci čini se da su promijenili svoje mišljenje i to me doista malo zbunjuje nisam baš uvjeren da isto tako kad je riječ o samom poslovnom potvrdu koji se krije iza toga nekoliko jedan milijun viza koji je e, izdano djeci mlađe od 12 godina i tu se zapravo vrši neka poveznica sa krijumčarenjem. Doista me brine krijumčarenje djece e, kao što će se neki sjetiti. Nisam uvjeren da e, krijumčarena djeca su djeca koja su zakonito e, regularnim putem ušli u Europsku uniju. Vjerujem ipak da su to djeca koja su nezakonito e, prošla, nažalost, kroz sve one nezakonite migracijske rute. To je ono što sam htio kazati u ovoj raspravi i nadam se da će tijekom pregovora biti mogućnosti da još e, ponovno stavimo naglasi da pronađemo jedno zadovoljavajuće zajedničko rješenje. Parola all'onorevole Kunke. Hvala i sada zastupnik Kunke. Zastupnica Kunke traži riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju. Ja bih se želio zahvaliti izvestitelju na razgovorima koje smo vodili i na svemu onome što smo u Strasburu uspjeli obuhvatiti. Mi kao zeleni ostajemo na našem stajalištu e, iz prošlog saziva parlamenta. Naravno, nismo postigli onaj rezultat koji smo priželjkivali, no upravo zbog toga čini se potrebnim da postoje rasprave i kolega iz kluba Renew je naglasio da eto, bit će zanimljivo vidjeti kako će se ova podloga dalje razvijati, kako bismo zajedničkim naporima mogli doprinijeti boljem rješenju i nadam se da ćemo u budućnosti imati jedan drugačiji. Grazie. Adesso eh, parola agli onorevoli vogliono intervenire tko još e, se želi javiti? Evo zastupnik e, Rad. Hvala gospodine predsjedavatelju. E, želim na prvom mjestu istaknuti jako dobar doprinos izvjestitelja a isto tako aktivnosti Europola pokazuje da postoji čitav niz nedostataka u zakonodavstvu informacije koje se razmjenjuju se mogu razmijeniti, ali ne postoji mehanizam za razmjenu. Europska unija izgrađuje mnoštvo sustava, ali svaki od tih sustava ima svoj poseban cilj. Informacija se zadržava, a da pri tome nemamo verifikacijski mehanizam i mogućnost usporedbe i u drugim sustavima. Upravo iz tog razloga e, je sam projekt fragmentiran jako je važno da se uspostavi interoperabilnost između samih sustava kako bi to bilo moguće kako bismo povezali informacije iz e, sviznog informacijskog sustava šengenskog informacijskog sustava te isto tako sustava za ulaske i ilaske kako bismo upravo i policijskim službenicima na granicama e, omogućili provjeru osobe kroz sve ove sustave želim podržati ovakav pristup i ovaj prijedlog sam podržao i u ožujku i da ćemo započeti međuinstitucionalnu raspravu jer upravo to je način kako ćemo omogućiti policijskim službenima da koriste biografičkim i biometričkim podacima kako bi vidjeli imali ta osoba više struki identitete a i hoće li se te sve informacije moći provjeriti, za to mora osnovno biti ispunjen preduvjet da države članica dostavljaju kvalitetne informacije. Tako možemo suzbiti terorizam i nezakonitu migraciju. Hvala vam lijepa. Riječ sada ima zastupnica Nikolsonova. Hvala lijepa kao izvjestiteljice u Sjeni. Moram kazati da pozdravljam ovaj prijedlog, s obzirom da vjerujem da će doista unaprijediti sam sustav svi smo svjesni da je e, top tema migracija bila upravo u posljednjem sazivu i da je ovo jedno mogućih rješenja. Međutim, svi zajedno složili smo se da moramo e, na neki način osigurati e, sigurnosne mehanizme na vanjskim granicama i u tom pogledu želim pozdraviti ovaj prijedlog. No, nekoliko detalja koje sam već spominjala, želim istaknuti da za razliku od vijeća ne trebamo uspostaviti e, krajnji rok za implementaciju samih promjena unutar e, sustava, stoga se ne mogu složiti time da ostaje otvorenim, kao što to predlaže vijeće. Drugo, što je to prije, moguće otvaranje sistem za vize za dugotrajni boravak i boravišne dozvoli. Trebamo progovoriti i o e, dakle, razdoblju pohranjivanja podataka, s obzirom da naše države članice imaju zapis o nama, građanima Europske unije, nismo sigurna ne bi li bilo potrebno da se takve informacije pohranjuju i za e, građane trećih država i iz drugih teritorija. I u konačnici s e, maloljetnici i otisci prstiju trebamo se pridržavati ove rasprave o e, dokazima na bazi računalnih sustava, a zajednički istraživački centar kaže da prepoznavanje djece između 6 i 12 godina na temelju e, dakle e, otisaka prstiju uz mogućnost e, pogrešaka, a što se tiče e, samog otiska prstiju, da je sam otisak bolji od osoba 65 e, godina i više. Oni daju nekoliko preporuka kako bi se dobio najpouzdaniji prepoznavanje samog otiska prstiju, a isto tako i starenjem samog otiska prstiju, te isto tako i samo izdavanje dokumenata kao centralni tema. Samo izvješće koje komisije o suzbijanju trgovine ljudima, a isto tako i migracije temeljem procjene 105 do 200 tisuća ljudi iz trećih zemalja e, ispod 12 godina mogli bi biti žrtvama krijumčarenja u šengenskom području. Oko 20 posto e, su prosli kroz sam postupak izdavanja vize, stoga imamo podatke, imamo i brojke i moramo ih koristiti upravo u ovoj raspravi. Na samom kraju dozvolite da vas podsjetim da E, samo zakonodavstvo, isto tako uredba koji propisuje e, jedinstveni obrazac za dugotrajni boravak i boravišne dozvoli za treće građane trećih zemalja, da je upravo izmanje otiska e, prstiju obavezan od starosne dobi od šest godina pa nadalje. Što se tiče prikupljanja otisaka prstiju, dakle osoba mlađih od šest godina, on se prikuplja se ne pominju erodaku. U nekim slučajevima imamo šest godina kad je riječ o e, djeci bez pratnje, neke druge države članice, poput moje države Slovačke, otiske prstiju uzimaju od e, djece bez e, roditeljske pratnje od dobi do 10 godina. U samoj procjeni učenjaka Europska agencija za temeljna prava spominje sljedeće. Što se tiče prava djeteta, prikupljanje otisaka prstiju sa optimalizacijom ostalih eh, informatičko-tehnoloških sustava omogućile bi e, dakle pronalaženje nestale djece te isto tako omogućiti spajanje obitelji. Ovo je izuzetno važno za dobrobit djece, a upravo u kontekstu sadašnje migracijske e, politike i situacije e, sa migrantima. Dozvolite da zaključim. Mišljenje moje je da se u suzbijanju teških kaznenih djela i stavljanje na raspolaganje otisaka prstiju na graničnu dob ispod 12 godina ima dodano vrijednost jer se ovi otisci prstiju djece mlađe od 12 godine mogu provjeriti u bazama podataka. Mislim da je to doista preventivna mjere i da to može biti nešto što možemo upravo učiniti za zaštitu djece. Hvala lijepo. Sta parlando. Ah, lei? Sì, tocca lei.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 Prema tome da ćemo sada riječ predstavniku komisije, to će biti gospođa Gross. Hvala lijepa. Uvaženi zastupnici, dopuste mi najprije da zahvalim izvjestitelju gospodinu Ranželu što je ovaj prijedlog u ovom sazivu došao do pregovora i trijaloga. To je već dugo vrijeme na listi prioriteta Europske komisije. Novi sustav, informacijski sustav o vizama treba omogućiti da e, se bolje radi, a nadležne vlasti, oni koji izdaju vize, kao i pogranične službe moći će bolje raditi. To će isto tako biti bolja sprega s etias kao i sustavom ulaska i izlaska i izdavanja viza za one građane trećih zemalja koje ulaze e, u Europsku uniju u posjete. Dakle, treba imati dobru koordinaciju sustava viza i e, drago nam je da Europski parlament spreman za suradnju sa suzakonodavcima za vrijeme trijaloga gdje ćemo moći se osvrnuti na velik broj tema o kojima govorio izvjestitelj i drugi zastupnici. Nadamo se da ćemo brzo završiti taj proces, da ćemo e, ukloniti sve manjkavosti u sigurnosti i da radimo za jednu bolji sigurnosti prostor u Europi. Hvala. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Ne. Riječ sada ima gospođa Lamnaki. Hvala. U ime finskog e, predsjedništva mi smo spremni raditi na ovoj e, dosjeu za vrijeme našeg predsjedanja Europskom unijom i želimo da taj dosje napreduje. Slažemo se s velikim brojem prioriteta koje je naglasio izvjestitelj Rangel, a možda na njih gledamo pomalo iz drugačijeg ugla, međutim dijelimo glavninu velikih prioriteta. Što smatram dobrim temeljem da e, vodimo pregovore u svrhu donošenja konačnih odluka, a isto tako važno da imamo sigurne granice, da naša djeca sigurno žive budući da predstavljam predsjedništvo, e, znamo da je rezultat trijaloga kompromis o kojem ćemo trebati raspravljati. Drago će nam biti uklopiti sve ovo što smo čuli tijekom diskusije. Hvala. Hvala vama, a sada dajem riječ zastupniku Čudaru. Hvala E, e, moram reći da je moje ime se izgovara Čuhodaru. Vjerujem da je ovo vrlo značajan korak naprijed za razvoj situacije u Europi. To je zaista nešto što priželjkujemo. Postoje pojedinosti o kojima može još raspravljati i nadam se da ćemo ih pojasniti za vrijeme rasprave. Hvala svima koji su sudjelovali u ovim e, pregovorima. Ovo izvješće pokazuje otvoren pristup, a isto tako da je puno toga odrađeno. Nadam se da nećemo imati tragične posljedice odnosno tragične događaje i da ćemo poboljšati našu sigurnost. Hvala lijepa. E, sada ne znam želi li zastupnik Ranžel još donijeti neke zaključke. Hvala lijepa. Jednostavno pozdravljam e, sve koji su e, rekli nešto na ovu temu. Mi smo na raspolaganju a e, da, da početak počne na raspolaganju smo i komisiji i vijeću koji su rekli da također su spremni za početak pregovora. To je jako dobro. Mislim da danas ne moramo više nikakve komentare dati i e, nadam se jednostavno da možemo nastaviti s našim radom. I da, nakon što danas izglasamo izvješće. Hvala lijepa. Sljedeća točka dnevnog reda je vezana za radni dokument komisije o mjerama zapljene koje se ne temelje na presudama donesenim u europskim sudovima. Sada dajem riječ predstavnici komisije, gospođi Stigel. Hvala lijepa. Hvala svima na pozivu da smo mogli dakle predstaviti ovaj dokument. Radi se naime o zapljeni i e, povratu e, imovine, što je vrlo, vrlo značajna stvar kad se radi u borbi protiv organiziranog kriminala. Sve ovo započelo je zajedničkom deklaracijom Europskog parlamenta i vijeća prije dosta vremena i to nakon usvajanja direktive o zapljeni, bilo je to 2014. godine. Neki od vas vjerojatno se sjećaju činjenice da su suzakonodavci tada pozvali Europsku komisiju da analiziraju režime zapljene po državama koje se ne temelje na presudama. I e, nakon toga je komisija to analizirala, formalno će na to odgovoriti podnošenjem izvješća i parlamentu i vijeću. I e, to je nešto što od nas zahtjeva članak 13. direktive o zapljeni. Dakle, to će biti formalni odgovor na zajedničku e, deklaraciju Europskog parlamenta i vijeća. To će se izvješće o direktivi o zapljeni predstaviti na datum kada to odredi novi kolegi povjerenika. A mi smatramo da će to biti u prvom ili drugom tromjesečju sljedeće godine. Mislim da to možemo očekivati. Pripremila sam i e, kratku prezentaciju da vam dam e, pozatinu svega ovoga i da vam objasnim e, kojim zakonskim propisima za sada raspolažemo, te vam reći na čemu se temelji ovo što smo mi ustanovili o tim zapljenama koje se temelje na presudama. Organizirani kriminal e, uglavnom želi ostvariti profit i e, radi ono što radi kako bi ostvario profit. E, studija instituta koji se zove Transcrime Institute iz Italije smatra da godišnje u EU organizirani kriminal poluči 110 milijardi eura profita, ali smatramo da je to prilično e, skromna procjena. Ured Ujedinjenih naroda za droge i kriminal smatra da u cijelom svijetu taj profit predstavlja 6%, 6,3% svjetskog BDP-a. Dakle, vrlo visoka svota ta se svota e, ulaže u daljnju širenje kriminalnih aktivnosti ili pak da se sve više e, prodre u zakonito gospodarstvo, dakle u zakonita poduzeća. U tom smislu organizirani kriminal predstavlja veliku opasnost za europsko gospodarstvo oduzeti profit kriminalnim organizacijama kako se kriminal ne bi isplatio, vrlo je učinkovit način da se bori protiv tog kriminala i da ga se spriječi. Međutim, zapljena rezultata, dakle novca koji se dobije kriminalnim aktivnostima vrlo je složena. Kriminalci pokušavaju sakriti sve financijske tijekove, e, tokove i isto tako teško je policiji dokazati izravnu vezu između određenog kaznenog dijela i profita koji se na taj način ostvario. A postoje pravni režimi koji omogućuju da se taj novac zapljeni a da se ne ide na sudsku presudu i to je ono što su eh, se načinilo u više država kako bi se borilo protiv takve dobiti koje ostvaruju kriminalci. Situacija u različitim državama članicama je zapravo vrlo različita, imaju različite metode u tom smislu, ali se temelje na istom tradicionalnom modelu zapljene. Međutim, to ne daje odgovarajuće alate nacionalnim vlastima da bi na prikupili rezultate dobiti u dovoljnoj mjeri, dakle na dovoljno zadovoljavajući način, tako da se u Europskoj uniji svega otprilike 1% dobiti koje stvaraju kriminalne organizacije na taj način E, uspije zapljeniti. Naša je analiza načinjena tako da smo prikupili informacije o različitim modelima koji postoje u državama članicama Europske unije. U tom smislu e, smo se temeljili na Chemnet Asset Interagency Network E, mreža Kari koja daje smjernice o tome kako treba postupiti. Postoje naime četiri modela iz 2015. godine koje je ta mreža razradila. A klasifikacija je tu kako bi se različiti pristupi stavili u različitim kategorijama. I na taj način se lakše može snaći i to je bio temelj našeg rada. Međutim, modeli u državama članicama su e, križani modeli, naime, sastoje se od različitih modela. Model broj 1 je klasičan način zapljene koji se ne temelji na presudi. On e, se primjenjuje kada se započne kazneno goniti jednog e, počinitelja, međutim, kada nije moguće na temelju onoga čime raspolažu policijske i sudske vlasti doći do konačne presude. Primjerice, osumnjičen je umro, počinitelj se je sakrio, pobjegao iz zemlje, ne može ga se naći ili pak zato što e, sud smatra da iz različitih razloga neku osobu se ne može kazneno goniti, bilo zbog e, imuniteta kojim raspolaže, e, zbog godina života i tako dalje. Model broj 2 je model kada dopuštate zapljenu imovine koja nije izravno vezana za kazneno djelo zbog kojeg se neka osoba goni. Prema tome, e, ta zapljena može se proširiti na drugu imovinu koju počinitelj ima. Postoje i e, model gdje se e, ne ide protiv osobe, već protiv imovine same po sebi. I na kraju model bogatstva gdje se uspoređuje imovina koju je osoba stekla sa e, poreznem koje ta osoba plaća da bi se ustanovilo postoji li neka razlika i nije potrebno da se za s nekim kaznenim dijelom e, ostvari e, izravna veza. Dakle, ono što sada imamo za sljeđenje, zamrzavanje i zapljenu imovina jest da smo stvorili mrežu za zapljene koji se nalaze u e, policijama država članica i oni omogućuju policiji da e, uđe u trag toj imovini. 2014. godine usvojena je direktiva direktiva kojom se usklađuju mjere zapljene i zamrzavanje imovine u državama članicama. I, e, rekla sam da ćemo vrlo skoro objaviti kako se ova direktiva e, preuzima u državama članicama. Postoji i nova direktiva iz 2018. godine koja govori o prekograničnoj situaciji i kako se e, mogu uložiti nalozi za zamrzavanje i zapljenu imovine Europskoj uniji. Ovo je relativno novi instrument, a do e, prosinca 2020. godine mora se preuzeti u svim državama članicama. Nedavno smo također usvojili direktivu o, o tome da se olakša pristup nekoj imovini kako bi se ušlo u trag toj imovini tako što se e, dobije pristupa centralnom registru banaka, odnosno središnje banke. Taj se instrument mora preuzeti do 2021. godine u kolovozu. Direktiva o zabljeni usvojena 2014. godine sadrži nekoliko elemenata zapljena koje se ne temelji na presudama. Daću vam tu više pojedinosti. Odredbe o klasičnoj zapljeni, E, to je ona zapljena kada je neka osoba bolesna ili je umrla. Postoji također odredba o proširenoj zapljeni do određene mjere. Zatim odredbe o zapljenama treće strane koja pomaže da se izvrši zapljena a tu postoji razloje zaštitne klauzule o upravljanju imovinu. Najzanimljiviji je članak četvrti koji ne morate sada pročitati, međutim proslijedit ću vam e, to izlaganje ako vas ta tema više zanima. Međutim, ova odredba se temelji na zapljeni u i klasičnom modelu, naime, traži kazneni Radi se o kaznenom postupku koji se ne može dovršiti zato što je optuženik bolestan ili se krije. Dakle, države članice moraju imati takvu odredbu e, u svoj nacionalnom zakonu, dakle da se može zaplijeniti bez sudske presude. Članak 5. govori o proširenom e, modelu koji je zapravo identičan ovom modelu što sam ga upravo e, vama predstavila, koji dopušta državama članicama da u nacionalnim zakonima imaju mogućnost da se zapljena proširi i na imovinu koja nije izravno imovina optuženika e, na drugu imovinu ako se može dokazati da je ta imovina izravno rezultat kaznenih dijela. I na kraju konfiskacija vezana za treću stranu nije vezana dakle za zapljenu onoj prvoj varijanti, dakle e, koja se ne temelji na presudi, ali e, može se doći do imovine, naročito ako se imovina prepisala na treću stranu kako bi se izbjegla zapljena. A sada ovdje vidite zajedničku deklaraciju Europskog parlamenta i vijeća u vrijeme usvajanja direktive o zapljeni gdje parlament i vijeće traže od Europske komisije da čim e, bude mogla analizira situaciju razlike među pravnim sustavama država članica, ostvarivosti i moguću korist da se donesu nova pravila o presudama koje se ne, o, koje se ne temelje na presudi. Dakle, do sada smo analizirali situaciju u državama članicama i predstavljamo ono što postoji. Opisujemo situaciju, i, e, ali države članice su i djelovale u međuvremenu. Dakle. Ta nam analiza pokazuje da velik broj država članica, njih 25, dakle sve osim Bugarske, Irske i Ujedinjene kraljevine, oslanjaju se na konfiskaciji klasičnom modelu koji se ne temelji na presudi. Dakle, zbog e, smrti ili zbog toga što se osumnjičeni krije, nije moglo e, završiti postupak, sudski postupak a neke države članice imaju i prošireni sustav zapljene, gotovo sve osim Grčke i Irske. 13 država članica ima svoje vrsnu neobjašnjenih postupaka kojim se e, zapravo zadire u e, to da se uspoređuje e, i imovina koja je deklarirana i ona koju stvarno osoba posjeduje. E, to su dakle neobjašnjene porijeklo imovine, odnosno bogatstvo, a to su Bugarska, Irska i Vidjena kraljevina. Samo te tri zemlje imaju taj model, ali zapravo u državama članicama najviše se imaju kombinirani modeli tih e, modela. Ovaj klasični režim, prvi dakle režim, tu u samim državama članicama postoji vrlo velika razlika u području primjene tih modela. Osam država bave se pitanjem bolesti ili osumnječenika koji se krije. Četiri države članice imaju samo to, dok e, im smrt, a druge isključuju smrt osupničenika. E, sedam pokrivaju bolest i e, skrivanje. Sedam ima dakle smrt još uz to. Danska i Grčka samo govore o smrti dok Njemačka je jedina koja ima sve te tri kategorije. A Njemačka je zapravo nedavno uvela novi e, režim vezan za zapljenu. A jedna država članica, to je Rumunska, koja samo se bavi e, bolešću osumnjičenika ili optuženika. Dakle, tu postoji razlika među državama članicama. Na temelju ove analize što možemo zaključiti? Postoji većan stupanj e, harmonizacije e, po pitanju ovakvih zapljena koje se ne temelje na sudskoj presudi uz velike razlike među državama članicama većina država članica je zapravo napravila i više nego što je minimalni zahtjev iz direktive o zapljeni. Naime, oni su modele dalje razvijali. A vidi se da sustavi zapljene koje se ne temelje na sudskim presudama mogu dati dobre rezultate, međutim, nemamo još dovoljno podataka e, kojima raspolažemo da bismo to mogli zaključiti. Postoje također e, modeli država članica koji su sukladni zahtjevima poštivanja temeljnih ljudskih prava i za sada e, niti jedan od tih sustava nije na uspješan način pobijen pred sudovima. Toliko dakle s moje strane, radujem se raspravi koju ćemo voditi. Hvala vam lijepa, gospođo Štigl, e, voditeljice e, jedinice za borbu protiv organiziranog kriminala. Hvala vam na ovoj prezentaciji vašeg dokumenta vezanog uz analizu mjera oduzimanja bez presude u Europskoj uniji. A sada imamo čitav niz ljudi koji su se javili za riječ. Gospodin Radev, potpredsjednik odbora, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Uvaženi kolege, želim zahvaliti Europskoj komisiji na dokumentu koji su nam podastrli. Mi u Europskom parlamentu mnogo smo puta zatražili pravila koja bi propisala dobar zakonodavni e, okvir koji bi općenito uredio pitanje oduzimanja nezakonito stečene imovine. To je iznimno važno za borbu protiv organiziranog kriminala. 99% prihoda koje ostvaruju kriminalci nikada im ne biva oduzet i zato je uredba o međusobnom priznavanju naloga o e, smrzavanju i zapljeni imovine doista zadala značajan udar e, kriminalcima. Sada će države članice moći primjenjivati proširene mjere oduzimanja i oduzimati imovinu trećih strana. Dakako, ovaj dokument komisije jasno pokazuje da se pravila u pojedinim državama članicama uvelike razlikuju, no vidjeli smo da je čitav niz država članica počeo provoditi značajne reforme koje zapravo dovode do mjera oduzimanja imovine bez presude i to e, četvrte vrste. Dakako, potrebno je osigurati i odgovarajuće mehanizme za zaštitu ljudskih prava. U mojoj državi, Bugarskoj, mi primjenjujemo mehanizam četvrte vrste i u proteklim godinama imali smo doista dobre rezultate. Htio bih čuti od komisije koji će biti naredni koraci, a u cilju usklađivanja ovih pravila i također koja je uloga ovakvog oduzimanja u narednim zakonodavnim reformama. Hvala. Gospođo Sipel, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Ovo je još jedno složeno pitanje kojim se bavimo, a ja ću tu dodati još jedno pitanje. Mnogi naši građani ne razumiju zašto kriminalci kad kad bivaju osuđeni, a mogu zadržati sav novac koji su stekli kaznenim dijelom. No, dakako, kad govorimo o oduzimanju bez presude, Iznimno je to složeno pitanje kako se pobrinuti da ne odemo predaleko, kako uvesti odgovarajuća pravila i slažem se s komisijom da trebamo čvrst sustav poštivanja ljudskih prava. To je dobar pristup. Želim dodati još nešto. Oduzimanje imovine je jedna stvar, a drugo je pitanje što će se dogoditi sa tako oduzetom imovinom. Koliko ja znam, države članice čine različite stvari. Ne znam ima li komisija određeni pregled, ide li ta imovina jednostavno u proračun pojedine države ili se koristi u određene svrhe, e, možda se koristi kao dokaz, ne znam koji je najbolji način e, što bismo učinili s tom imovinom. Hvala vam lijepo gospođo Tugaru. Zahvaljujem predsjedatelju, zahvaljujem i komisiji na ovom izlaganju i doista se radujem vašem izvješću u kojem ćemo vjerujem naći više podataka o trenutačnoj situaciji u državama članicama. Ti podaci nam nedostaju. Nedostaju nam informacije i jedna sveobuhvatnija analiza koja bi uzela u obzir činjenicu da u Europskoj uniji imamo 114 milijardi eura godišnje koji predstavljaju prihod stečen nezakonitim e, djelatnostima, nezakonitim radnjama, a samo 1,4% tog iznosa uspijevamo oduzeti. Želim vas podsjetiti da unutar naše institucije imamo veoma različita stajališta kad je riječ o važnosti oduzimanja imovine bez presude. Dakle, prvobitni tekst članka 42. na kraju je zamijenjen veoma slabom odredbom koja je jednostavno omogućila da se oduzimanje imovine bez presude provodi samo u veoma ograničenom broju slučajeva. Moje pitanje koje je ujedno i preporuka komisiji jest sljedeće. Hoćemo li se usuditi biti odvažni kada je riječ o ovom pitanju? U velikom broju država članica, uključujući moju zemlju, Rumunjsku, primjenjuje se klasični model. Dakle, prvi model e, oduzimanja imovina bez presude e, primjenjuje se u ograničenom broju slučajeva. Hoćemo li pogledati primjer Bugarske koja ima veoma uspješnu primjenu mjera oduzimanja bez presude i koja koristi mehanizam obrnutog tereta dokazivanja hoćemo li razmotriti države kao što su Italija ili Njemačka koje su uspješno kombinirale različite modele, modele 2, 3 4 o kojima ste i vi govorili. Nakon ovog izvješća koje ćete objaviti krajem listopada, eh, hoćemo li ojačati naš e, sustav, osnažiti ga s jedne strane kako bismo imali okvir za klasično oduzimanje imovine, ali s druge strane i kako bismo imali snažnije mjere koje će omogućiti da u stvarnosti doista dođe do oduzimanja imovine bez presude. Hvala vam lijepa. E, još ću ja nešto reći i time smo zaključili popis onih e, koji su e, htjeli nešto reći. Zastupnica Štrik, izvolite. Zahvaljujem. Mi naravno podupiremo ideju da kriminalci ne smiju imati korist od svojega kriminala i zahvaljujem predstavnici komisije na ovom pregledu različitih situacija u državama članicama. Vidimo da su te razlike doista velike. Još uvijek dakako moramo vidjeti je li potrebno danje zakonodavstvo Europske unije o oduzimanju imovine bez presude uz ove mogućnosti koje već imamo. E, ovaj pregled koji ste nam dali predstavlja dobar temelj za tu daljnju raspravu. Moram reći da je moj klub dosta da e, gleda dosta nevoljko e, kada je riječ o, o daljnjim mogućnostima za oduzimanje imovine bez presude. Pitamo se imamo li odgovarajuće e, postupovne zaštitne mehanizme. Mi smatramo da je presuda onaj zaštitni mehanizam koji nam je potreban. Inače, bi moglo doći do kršenja šestog članka Konvencije o ljudskim pravima gdje je riječ o pravu na pravično suđenje. O tome bismo trebali još razgovarati, dakako radujemo se izvišću koje očekujemo u listopadu vezano uz provedbu e, navedene direktive. Naravno uzet ćemo u obzir sve informacije koje nam je dala komisija. E, Zastupnica Kinići, izvolite. Zahvaljujem, e, zahvaljujem i komisiji na izlaganju e, vezano uz mjere oduzimanja imovine bez presude. Ja sam talijanka i na temelju osobnog iskustva znam koliko je važno udariti e, kriminalne organizacije tamo gdje ih najviše boli, a to je njihova imovina. Važno im je oduzeti e, imovinu koju su stekli kako bismo spriječili njihov e, daljnji rad, ali i kako bismo spriječili da ta imovina prijeđe u legalno gospodarstvo. Čuli smo brojke, znamo da uspijevamo oduzeti tek nešto više od 1% e, imovine zarađene nezakonitim radnjama i stoga mislim da su mjere oduzimanja bez presude doista ključne kako bi se taj postotak e, popravio. Treba pritom uzeti u obzir da postoje razlike između sustava u pojedinim državama članicama i naravno e, organizacije e, kriminalne skupine i kriminalne organizacije zlorabe takve razlike među pojedinim državama članicama najnovija uredba o priznavanju sudskih presuda iz 2018. godine e, Također e, to pokazuje izvješće o provedbi uredbe govori da nam je potreban zajednički nazivnik kako bismo e, mogli provoditi mjere oduzimanja bez presude. Komisija je napravila temeljitu analizu, spomenuli su i talijanski sustav kad je riječ o našem zakonodavstvu za borbu protiv mafije. Mislim da je to sasvim sigurno nešto što i druge države mogu iskoristiti i mogu naravno taj instrument e, povezati sa odgovarajućom zaštitom ljudskih prava. Mislim da je upravo to vrlina talijanskog sustava e, i naravno mi te predviđene mjere provodimo u sklopu naših sudskih postupaka. E, moramo biti sigurni da postoji temelj za oduzimanje imovine, a moraju naravno postojati i postupovna jamstva i to je temelj talijanskog modela koji naravno možemo iskoristiti i drugdje kada želimo utvrditi najučinkovitiji način za borbu protiv nezakonitih e, dijela putem oduzimanja imovine stečene takvim nezakonitim dijelima. Zahvaljujem komisiji na njihovo izlaganju i e, radujem se vašem konačnom izvješću mislim da će ono pridonijeti poboljšanju ovog važnog zakonodavnog akta. Zastupnice Kinići, dopustite samo da vas podsjetim da možda mm, predstavnica komisije glavne uprave za unutarnje poslove bi se mogla osvrnuti na pitanja koja ste postavili, ali mi smo danas već razgovarali o prioritetima odbora LIBE i naglasili smo koliko je važan naš rad u području kaznenoga prava. Dakle, mi smo zakonodavno tijelo i u Europskom parlamentu ne postoji značajni, e, značajnije zakonodavno tijelo od našeg odbora LIBE kada govorimo o, o kaznenom pravu. Dakle, tu je riječ o određenim ograničenjima za nacionalno zakonodavstvo e, koje se odnosi na kazneno E, pravo i na postupovno pravo i o tome smo razgovarali prilikom e, donošenja uredbe 1440 e, oprostite direktive 1442 mi smo je usvojili u sklopu kaznenoga prava ali istodobno smo komisiji dodijelili zadaću da nas izvještava upravo o oduzimanju imovine koja je rezultat kaznenih radnji i u onim slučajevima u kojima još nema presude, a to je dakle oduzimanje prije sudskog postupka, odnosno prije donošenja presude. Dakle, to su takozvana oduzimanja in rem. E, to nisu e, oduzimanja koja se provode na ljudima nego na stvarima, na imovini. I u tom smislu smo utvrdili da postoji čitav niz različitih e, normi u pravnim porecima pojedinih država članica. koji otežavaju usklađivanje i upravo je to zadaća e, komisije u e, bliskoj budućnosti jer upravo zbog tih razlika čitav niz pitanja postavljen je ustavnim e, sudovima država članica te europskome sudu kada je dakle riječ o oduzimanju, kao što sam rekao, in rem, a u odnosu na pojedine kaznene odredbe ili e, odredbe građanskog prava. Evo, nakon što su svi zastupnici iznijeli svoje komentare, pretpostavljam da će se komisija osvrnuti na njih i time ćemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Gospođo Stigl, izvolite. Hvala vam lijepa. E, hvala i na zanimanju koje ste pokazali vezano uz ovaj naš radni dokument. Hvala na postavljenim pitanjima. Ja ću sada nastojati odgovoriti na neka od postavljenih pitanja e, koliko to budem mogla. Kada je riječ o vremenskoj odrednici. Nova komisija odlučit će kada će objaviti novo izvješće. Mi očekujemo da će to biti u prvom ili drugom tromjesečju sljedeće godine, no to će dakako morati odlučiti nova komisija. A isto vrijedi i u pogledu svih odluka o budućem zakonodavstvu. Dakle, mi sada pokušavamo pripremiti činjenični temelj za raspravu i temelj za donošenje odluka u ovom području. Što se tiče vašeg pitanja o uporabi oduzete imovine, možda mogu reći da trenutačna direktiva, direktiva broj 42, direktiva o oduzimanju, potiče države članice da razmotre moguću socijalnu, odnosno društvenu uporabu oduzete imovine. Mi smo napravili istraživanje o tome kako se direktiva provodi i utvrdili smo da čitav niz država članica ima odredbe o društvenoj uporabi oduzete imovine. Dakle, to je nešto što se čini, iako takva obveza ne postoji u samoj direktivi. Direktiva samo potiče države članice da razmotre razmotre takvu mogućnost. Želim također naglasiti da kada je riječ o preuzimanju direktive od strane država članica, ona mm, je daleko od idealne, mi smo već pokrenuli tri postupka zbog kršenja zakonodavstva upravo zato što nam države članice nisu uopće priopćile da su preuzele ovu direktivu. Imamo postupke protiv Luksemburga, Bugarske i Rumunjske koji su u tijeku. Dakle i na samom preuzimanju direktive neke države članice još trebaju poraditi. Dakako slažem se s vašim komentarima vezanim uz temeljna prava, svaki režim koji predviđa oduzimanje imovine, a osobito e, kada nema presude, mora pronaći odgovarajuću ravnotežu između zaštite ljudskih prava i potrebe da se oduzme imovina stečena kaznenim dijelom. Hvala vam lijepa, gospođo Stigl. To je za sada sve i sada čekamo naredne korake nove Europske komisije. Idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Molim vas, vodite računa da je u 18 sati predviđen početak glasanja. i tada ćemo sigurno imati još mnoštvo zastupnika koji će nam se pridružiti. Ja predlažem da vodimo o tome računa kako bismo počeli sa glasovanjem na vrijeme. Sljedeća točka dnevnog reda je Europska granična i obalna straža. To je takozvani sustav FADO, odnosno sustav internetske baze za krivotvorene i vjerodostojne isprave to je time se e, izvan snage stavlja zajednička akcija vijeća 98 kroz 700. Prijedlog FADO prvobitno je bio dio prijedloga vezanog uz Europsku obalnu E, i graničnu stražu, no donesena je potom odluka da se ta dva sustava razdvoje e, na temelju prijedloga vijeća. Imamo ovdje izvjestiteljicu, gospođu Mecolu, najprije ćemo njoj dati riječ, a zatim izvjestiteljima u sjeni iz drugih političkih klubova. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Danas započinjemo E, proces e, vezano u sustav internetske baze za krivotvorene vjerodostojne isprave. Ovo je jedan posljednjih koraka u reviziji reforme Europske granične i obalne straže. Započeli smo i gotovo dovršili ovaj proces e, u zadnjem sazivu. Još jednom želim zahvaliti kolegicama i kolegama koji su bili uključeni u ovaj u ovo izvješće i koji su s nama surađivali. U samom nacrtu izvješća vezano uz FADO pristupila sam e, sa, od samog sustava kako bi se pojasnilo korištenje osobnih podataka te isto tako i pojačano uključivanje Europskog parlamenta u pitanje FADO. Mi smo pokušali pojasniti što se podrazumijeva pod e, procesuiranjem osobnih podataka koje u članku 5. spominje Europsku graničnu obalnu stražu. E, FADO će se koristiti za bilo koje utvrđivanje identiteta e, uz ograničene osobne podatke koje stoje na raspolaganju, dakle, koji se nalaze Ovi podaci u fadu i koristit će samo isključivo kako bi se pojasnilo koji izvorni dokument treba izgledati i koje su sigurnosne značajne samog, same putne isprave, te kako bi se rasvijetila eventualno mogućnost otvorene i vjerodostojnosti isprave. To je jedan od ključnih elemenata mog izvješća i stava Europskog parlamenta e, kada će o samom sustavu. Ja predlažem da se koriste čitav niz provedbenih akata u e, delegirane akte, jer doista vjerujem vjerujem da Europski parlament mora biti uključen kada komisija izrađuje prijedloge o tehničkim specifikacijama samog sustava FADO, a isto tako i proceduralne korake u identifikaciji i verifikaciji. Kada ćemo biti 100% sigurni da FADO uspješno radi, e, tada svi koji pristupaju sustavu e, postaju e, zapravo sekundarni, jer isto tako predlažem promjene u dotičnim člancima, a također sam saslušala i bojazni kolegice i kolega iz drugih klubova, prije svega kad je riječ o opsegu primjene same e, uredbe koji smatraju da je primjena suviše te ide suviše daleko, a isto tako i navođenje čitavog niza dokumenta nije najbolje pristup. Amandmani koji bi e, isto tako se ticali drugih službenih dokumenta, to su dokumenti koji se mogu e, koristiti e, i koje je izdala država članica, dakle dokumenti koji se tiču i putovanja, e, isto tako dokumenti koji utvrđuju identitet ili koji utvrđuju status u obliku vize. Također navodim da je to izvorni dokument koji će se, e, dakle, relevantni izvorni dokument koji će se unijeti u FADO, uloga Frontexa, također treba definirati, predlažem poseban članak koji daje više detalja o odgovornosti Europske granične i obalne straže. Jedna od odgovornosti bi bilo informacije koje daju države članice, a isto tako informacije koje se unose u sustav moraju biti uniformirane i moraju biti pouzdane. E, na kraju vjerujem da će moj prijedlog omogućiti da će i Europska granična i obalna straža e, biti mm, u realnom vremenu e, mogućnost identificiranja krivotvorena i nevjerodostojnih isprava, a što će omogućiti brže utvrđivanje originalnosti samih dokumenata. Frontex će biti uključeno i jako je važno da sve države članice mogu najviše iskoristiti samu ekspertizu koju će se dobiti. Radujem se već budućoj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni, s kojima sam već počela suradnja i da ćemo pod finskim predsjedanjem dovršiti rad na ovom dosjeu. Želim zahvaliti finskom predsjedništvu i komisiji na izuzetnom e, zajedničkom radu koje smo ostvarili. Hvala, gospođo Macola. Sada izvjestitelji u Sjeni, gospođo kaligrance u ime SID-a. Hvala gospodine predsjedniče. Za mene to je potpuno novi dosije. Dakle, na početku želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama koji su radili na ovom dosjeu u prethodnom sazivu, a isto tako bih želio zahvaliti gospođi Mecoli na e, upravo izradi nacrta izvješća. Ja sam izuzetno pažljivo e, ovaj nacrt e, proučila i moram priznati da je tekst mnogo bolji u usporedbi sa onim tekstom koji smo imali na prvom sastanku e, kada smo imali sastanak i sa predsjednikom komisije i vijeća. Ne dovoljno pod upitnik sustav vado, ali treba osigurati i nastavak. Međutim, još uvijek imam određene bojazni koje želim izražiti. Ja ću svoje predloge uputiti mm, uskoro i ja bih žela e, um, ukazati samo na neke od njih. E, prvo, to je ono što ste vi spomenuli, to je pitanje uključivanje osobnih podataka e, specimeni falsificiranih dokumenata, to je teško vidjeti potrebu za bilo kakve osobne podatke u sustav. Dobro je vidjeti da je izvjetiteljica stavila anonimizacijske naravi koje e, se unose u tekst, ali još uvijek e, mislim da moramo biti jasni u izričaju e, i moramo biti čvrsti da osobni podaci ne bi trebali biti uključeni u sustav FADO. Druga sam koju želim izražiti jest pristupne točke. Još jednom e, želim pohvaliti vaša nastojanja, a i slika koja se sada daje puno bolja. Međutim, postoji čitav niz razina, mnoštvo pristupnih točaka. Moramo poraditi na tome kako bismo bili još precizniji i detaljniji. I u konačnici pitanje, pitanje samih dokumenta, dakle, neiscrpan popis s samih dokumenata, stotine službenih dokumenata se može unijeti. Možda bismo morali porazmisliti o jednom e, dakle, ograničenom popisu javnih isprava koje izdaju države i moramo imati potpunu jasnoću kad je riječ o tome što to države članice trebaju unijeti. Ja stojim na raspolaganju gospođe izvjestiteljice i veselim se sada našoj budućoj suradnji to upravo tim tijekom ide gospodin Dorači iz kluba Renew. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala Robert na izuzetno dobrom prvom nacrtu izvješća koje izradila, moram ponoviti ono što je kazala kolegica malo čas da doista mislim da samo izvješće e, u prstom na ono što smo mi e, smatrali e, dakle dvojbenim. E, opseg primjene, jasnoća same definicije što to jest FADO nalazi se i u prvom nacrtu izvješća i prijedloga kojeg smo primili na stol. Vjerujem da izravno upućivanje na specimene i ono što FADO zapravo treba pohranjivati ili već ima pohranju su zapravo specimene sami dokumenta i to je jedan dodatak koji želimo pozdraviti Sviđa nam se ovaj smjer kretanja samog predloga i isto tako kad je riječ o osobnim podacima također e, imamo bojazni da nije jasno što taj sustav prohranjuje e, zapravo stavlja sjenu sumnje na time e, da li to treba regulirati kad je riječ o osobnim podacima, a sama jasnoća izričaja koje prelazi izvjestiteljica o opsegu primjene pomaže upravo u limitiranju u korištenju i smislu uopće pohranjivanja samih osobnih podataka. Ovo pozdravljamo kao jedan dobrodošao dodatak i mi to kao e, e, u naš klub možemo podupreti na samom kraju. E, zapravo, amandman 80. Ne bih sada ušao u detalje samog nacrta, ali kad je riječ o ovazem granične obalne straže i Frontexa, to je smjer kretanja u kojem treba ići nešto slično. Volio bih da isto tako vidimo i kad je riječ o obvezama koje preuzimaju države članice, a kad je riječ o upotpunjavanju sustava i trećih strana koje pristupaju sustav, bilo da je riječ o zrakoplovnim kompanijama ili operaterima, moramo izuzetno jasno u zakonodavnoj osnovi već kazati koje su obveze i e, isto tako odgovornosti svih uključenih e, dionika koji imaju pristup samom sustavu. Mm, hvala lijepa. Hvala gospođe Micoli na ovome što ste vi napravili. Hvala i tajništvu. Imamo različita pitanja. Isto tako imamo i neke razlike u mišljenjima u odnosu na vaš e, prijedlog. Ono što se i dalje pitamo jeste treba li tu bazu podataka dodijeliti Frontexu, a ne Europolu. Tim prije što je Europol nadležan za suradnju među policijama. Dakle, E, trebamo vrlo pažljivo paziti kako se prebacuju zadaci iz jedne agencije u drugu, naročito ako se radi o Frontexu. Drugi dio prijedloga o kojem je govorila kolegica odnosi se na osobne podatke. Želimo da se izrijekom isključe osobni podaci i u tom smislu ćemo uložiti amandman. A također smo htjeli jamstva o i pojašnjenja o različitim stupnjevima pristupa baza podataka. Moramo se dakle pozabaviti detaljima, a pozdravljamo i to što se e, radi na pripremama i delegiranih e, i provodbenih akata. E, gospodin Tardino. Hvala lijepa i zahvaljujem izvjestiteljici. Mislimo da ovo što smo čuli do sada je izvrsan temelj za početak našeg rada. Ja želim neke stvari produbiti u odnosu na ono što je rekla izvjestiteljica. Prelaz dakle, upravljanja bazom podataka u ruke Frontexa mislim da je pozitivan razvoj. Također treba birati između provedbenih i delegiranih akata mi se slažemo samom metodom, ali što se tiče delegiranih akata, e, treba ih napraviti za jako stručna e, pitanja i ne mogu ostati provedbe, ne mogu se jednostavno riješiti e, provedbenim aktima. I naročito što se tiče članka 32. ali je izvrstan početak. Sljedeći gospodin Brusade, hvala lijepo u ime ecr Hvala. E, zaista želim na ovom mjestu izraziti zahvalnost e, izvjetiteljici na njenom predlom radu u zadnjih nekoliko tjedana i mjeseci, a kada je o izmjene samog ovog izvješća koje nam je ovdje predočeno. Naravno, postoje pitanje na koje moramo dobiti odgovor, možda bi trebalo pojasniti e, kako je kakva je obaveza pred državama članicama da uopće stavljaju na raspolaganje informacije o okviru sustava FADO i ako postoji takva obaveza, onda bi svakako trebalo e, iznijeti i koje su e, ta, ta nadležna tijela koje imaju e, pristup sustava Frontexa i koji to trebaju pokriti. S druge pak strane, imamo i upućivanje na pravne akte, tehničke specifikacije, to su upravo procesi koji su potrebni kako i ove informacije e, bi bile nekim čim obradive. I neke dvojbe su uklonjene, ali nisam siguran kada je riječ o delegiranim aktima. E, Bili to zaista bila preporuka komisije da se čisto praktičnih razloga e, potrebe delegirani akti ili je to nešto za Evropski parlament? E, a druga mogućnost bi eventualno bila da se e, upotrebi nekakvi konkretni pitanja koja koja nisu tehničke naravi. Ako bi se usredotočili na tehnička pitanja, onda bi to moglo ugroziti stručni rad e, osoba iz Frontexa. Znači, važno je da imamo pristup e, dokumentima i sami dokumenti moraju biti relevantni e, i kad je riječ o kaznenom progonu na svim razinama, jer inače bismo zapeli upravo tome da e, sprečavamo policijske djelatnike i nadležne službe da obavljaju svoje aktivnosti. Prije svega, mišljenja sam da je riječ o dobroj podlozi s kojom možemo ići dalje. Hvala lijepo. U ime kluba Kuve, gospođa Rego, ne vidim, je ovdje u našoj dvorani ne. Nije nazočno. Ne vidim da je itko drugi će uzeti riječ u ime Angela vezano uz izvješće kolegice Mecola. Onda riječ ponovo dajem kolegici Mecola, ako se suglasno izvolite. Želim zahvaliti svim kolegicama i kolegama koji su e, dali, da tako kažem, jedan optimističan, pozitivan e, izričaj e, koji su zauzeli takve stavove sve ću ih uzeti u obzir svakako kada ćemo ići dalje u razmatranju ovog dokumenta. Naravno da mi je stalo do toga da svi budu izvješteni o ovom e, predmetu, da isto tako dozvolimo e, da svi kolege e, se upoznaju pravovremeno sa svim stavovima koje ćemo imati prije samog glasovanja o izvješću hvala na vašem izvješću, na vašim na isto tako potpori koju ste dobili. Očekujemo naravno da će se upotpuniti e, jedan e, upravo isto tako i e, upućivanje amandmana, a krajnji rok je 15. listopada u podne. Dakle, ponavljam, 15. listopada. Ovo je upravo i kraj ove šeste točke našeg dnevnog reda i sada prelazimo na glasovanje koje počinje u 18 sati. Još imamo nekoliko minuta, stoga bih predložio kratku stanku kako bismo bili sigurni da svi imate elektroničke kartice za glasovanje i vidimo se za nekoliko minuta. we go. Now we go. Evo krećemo. Dobro večer. Dobrodošli natrag. Neki su već cijeli dan ovdje koji je započeo uh, jutro sa uh, eh, skupinom Europol. U 14.30 su se neki priključili već gotovo 4 sata kasnije. Sada smo na točki, u zadnjoj točki, a to je glasovanje. Svi oni koji su zaboravili svoje e, kartice za glasovanje su ih ipak uspjeli u ovom kratkom vremenu koje smo imali na raspolaganju donijeli, te isto tako svi klubovi zastupnika nađu svoje predstavnike u našim klupama, dakle da smo u punom sastavu. Evo, sad započnemo. E, dozvolite da najavim da imamo deset glasovanja, deset dosija o kojima dajemo naše glasove. Oni su svi ono što bismo mogli reći e, zapravo e, dosijeji koji su još uvijek u na početku mandata, gdje smo mi odradili dio našeg posla u prethodnom sazivu, a i kroz sastanak koordinatora koji je e, tijelo koje odlučuje o tome, a isto tako i činjenica da e, komisija ne započne svoje aktivnosti od samog početka, što bi značilo da se ponovno dosije e, pokrene, već smo donijeli odluku da ćemo te dosije preuzeti pod ovim e, dosijema u e, obradi, ali onda moramo izglasati jedan po jedan temeljem naših poslovnika, članka 71. treba nam kvalificirana većina kako bismo to mogli učiniti i kako bismo mogli nastaviti rad na dosijema. Dosijeji o kojima e, smo glasali u prošlom sazivu, u takozvanom prvom čitanju, a isto tako dakle, da možemo ići prema međuinstitucijskim pregovorima a bez dakle, mirenja, to nam treba kvalificirana većina, što praktično znači za vas koji ste novi u odboru Libe, da je nas 68 članova, u ovom odboru treba nam 35 glasova za a i kako bismo završili ovaj posao i kako bismo nastavili s ovim dosijeme. 35 glasova, zbog toga smo morali biti sigurni da su svi klubovi zastupljeni ravnomjerno i možemo krenuti. Dakle, počinjemo sad sa glasovanjem, a počinjemo sa privremenim ponovnom uvođenjem nadzora državne granice na unutarnjim granicama glasovanje o odluci o pokretanju institucijskih pregovora i o sastavu pregovaračkog tima. Izvjestiteljica Tanja Fajon. Sada počinjemo. otvoren glasovanje. We, we had a problem with sa socijalistima smo imali problema. Sada imamo jednog prekobrojnog socijalistu. Ne, sad je sve u redu. Dakle, zatvoram glasanje. 43 glasa za, 11 suzdržanih, 12 e, protiv, dakle usvojeno kvalificiranom većinom. Uredba VIS. Izvjestitelj je naš kolega Paolo Rangel. Otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. Pedeset tri glasova za, pet protiv, osam suzdržani. Čestitam i gospodinu Ranželu i gospođi Fajon. Vaše su izvješće usvojena kvalificiranom većinom. A sada sljedeća točka uspostava e, programa obuke za e, zaštitu eura od krivotvorina. To je takozvani program Periklo. Ne, ne, oprostite, pogriješio sam. E, statistike zajednice o migraciji i zajedničkoj zaštiti. To je trebalo biti. E, Jan Kristof Betam je izvjestitelj. Otvaram glasanje. The glasanje usvojeno kvalificiranom većinom. Čestitam izvjestitelju. A sada prelazimo na ono što sam ranije govorio, to je četvrti program Periklo, a izvjestiteljica Claire Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. također se sve kvalificiram većinom. Sljedeće izvješće uspostavljenog programa prava i vrijednosti. To je jedna od dosijeja, ali skunke izvjestiteljica koje su vezani za VFO. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam izvjestiteljima. Sada postavljanje fonda za azil i migracije. Također dosije vezan za VFO. Izvjestiteljica je kolegica Mirjam Dali. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Čestitam. A sada uspostavljanje instrumenta za financijsku potporu za uspostavljanje upravljanja granicama vize. Dakle, izvjestiteljica je ponovno Tanja Fajon. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se još jednom čestitke, kvalificirana većina. A sada uspostavljanje Fonda za internu sigurnost izvjestiteljice Monike Holmajer. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. usvaja se kvalificiranom većinom. Čestam gospođi Holmajer. A sada spriječavanje širenja terorističkih sadržaja na internetu Patrika Jakija. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Yes, adopted largely se i čestitke još jednom. Selazimo sada na deseti dosje. Dakle, treći, građani trećih zemalja koji moraju imati viza i onih zemalja koji su s toga izuzeti, primjerice Kosovo. Ponovno izvjestiteljica Tanja Fajon i otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Čestitam svim izvjestiteljima za svaki od dosijeja koje je sada doneseno kako bismo dobili rano drugo čitanje koje želimo. Hvala, svima želim ugodnu večer.